Good afternoon, ladies and gentlemen. Molim vas, zauzmite mjesta. Dobar vam dan, pa ćemo započeti sa sastankom. Današnjim, dakle, sastankom odbora za regionalna pitanja. E, hvala svima na tome što sjedite u tišini. Počinjem s usvajanjem dnevnog reda. Primili ste dnevni red za današnji sastanak. Imali prigovora? pitanja. Gospodine Van Mistelroj, izvolite. Hvala lijepa. Sutra e, vidim da ćemo e, glasati u 9 ujutro. Znam da barem moji ljudi imaju poteškoće sa tim e, rasporedom. Možemo i početi glasati u 9.30 ili u 10 sati. Hvala vam na ovom pitanju znate da pokušavam izbjeći da glasamo u 9 ujutro. To se pitanje stalno javlja. A pokušavam izbjeći zbog toga što e, mnogi članovi odbora za regionalna pitanja e, često imaju problema sa dolaskom. Ali sutra glasamo samo o jednoj temi, a to je pitanje brdsko-alskog područja a u 9.30 dolazi nam gospodin Gajer koji je gost, on je izvjestitelj u odboru za proračun. Imat ćemo prvu razmjenu mišljenja o proračunu. Nakon toga nastavljamo s programom odbora. Prema tome, bit će teško naći načina za, naći vremena za glasanje i zato smo stavili glasanje sutra u 9 ujutro. So, I'll accept that this is acceptable. Okay. Okay, thank you. Kako sam shvatila, ovo je prihvatljivo. E, dakle, dnevni red, e, ovim, dakle, usvajamo dnevni red. Sada najave predsjednice. Obavijestit ću vam se o neformalnom ministarskom sastanku koji je organiziran je održan 29. i 30. svibnja u Amsterdamu. Predstavnici odbora regiji su tamo bili u izaslanstvu gospođa Vestvo koja je izvjestiteljica urbanom programu, zatim gospodin Omarže, gospodin Van Mistelroy, gospodin Miltenburg kao i gospodin Olbricht koji predsjedava i E, skupinom e, za e, urbani program. Oni su dakle bili na neformalnom ministarskom sastanku. Ja sam kao predsjednica našeg odbora sudjelovala na samom sastanku, a bila je tamo i povjerenica Krecu. Pozdravljamo odredbe iz pakta iz Amsterdama u tome da e, trebaju e, građani e, urbanih urbanih područja sudjelovati u kreiranju urbanog prostora. Pozdravljam također i koordiniranje velikog broja politika Europske unije koje imaju utjecaja na urbana područja. Govorila sam na osnovu onoga što, o čemu smo raspravljali i dogovorili se na e, sastancima odbora regija na tu temu. Osim neformalnog ministarskog sastanka u Amsterdamu organizirao se paralelno još jedan sastanak u organizaciji odbora regija na temu uloga gradova i pakta iz Amsterdama. Svi članovi našeg izaslanstva također su sudjelovali u raspravi. Ja također eh, bila sam u posljednjem panelu i raspravljala sam i tamo je također bila povjerenica Krecu. Dakle, imali smo snažnu zastupljenost na eh, tom sastanku, mi kao i predstavnici odbora regija i mislim da smo bili zadovoljni našim radom na tom skupu. Prelazimo sada na treću točku dnevnog reda, a to je razmjena mišljenja s povjerenicom Korinom Krecu koja je povjerenica za regionalne politike. A to je usmjereno dakle na urbeni urbani program i na rezultate ekspoa. Drago nam je što možemo pozdraviti povjerenicu. Posljednji puta je na našem sastanku bila u siječnju gospođo povjerenice. Nakon što vi održite uvodno izlaganje, članovi odbora moći će postavljati pitanja. Počet ćemo od koordinatora političkih klubova. E, dragi kolege, upozoravam vas da povjerenica mora otići oko 16.30. Ako baš bude potrebno, kaže povjerenica, moći ću ostati još malo dulje. Vrijeme nam je kao i uobičajeno ograničeno, pa odmah prepuštam riječ povjerenici. Dear colleagues, uh, uh good morning. Thank you very Dobar dan, dragi kolege. Hvala vam što ste me pozvali da dođem na ovaj sastanak koji se zaista organizira u pravom trenutku. Sada smo na raskrižju dva vrlo važna procesa. Kao što je rekla predsjednica odbora, prije dva tjedna zajedno smo bili u Amsterdamu, zajedno s velikim izoslanstvom odbora Regi i tu smo se bavili pitanjima urbanog programa Europske unije. Sutra ću biti na sedmoj e, konferenciji u Sofiji gdje ću predstavljati zaključke procjene EXPO i e, programskog perioda koji ide od 2013. do 2017. godine. Dopustite mi da kažem nešto o ta dva događaja, a onda ću biti e, spremna za dijalog s vama. Najprije neformalni ministarski sastanak u Amsterdamu, to je e, kulminacija napornog rada kroz nekoliko godina u kojoj je radilo više europskih institucija, naročito Europski parlament. Želim vam zaista najtoplije čestitati na potpori i e, kao što je e, recimo izvješće o urbanim dimenzijama vaših politika i isto tako na inter e, skupini o urbanim pitanjima. To je vrlo sve važno kao i pakt u Amsterdamu i zaista cijenim vaš doprinos na tom planu. Naravno, imam osjećaj da sada ulazimo u novo doba. Kao što sam rekla ministrima u Amsterdamu, e, sporazum oko toga da se e, de facto uspostavi urbani program je nešto što e, moramo sagledati u svijetu drugih važnih momenata europske integracije. Između ostalog ugovori s Maastrichta kojim je osnovan odbor regija. Dakle, tada i sada problemi s kojima smo se suočavali nisu bili isti. Ali i tada kao i sada trebamo jaku Europu koja mora i e, ujediniti sve svoje pokretačke snage. A gradovi, bez obzira jesu li mali ili veliki, naše su najtješnje veze s građanima, jer 75% e, europskih građana živi u gradovima. Gradovi prednjače u odgovorima Europske unije na izazove kao što, što predstavljaju e, migracije i mnoge druge. To su laboratorije za budućnost i zaista sam duboko uvjerena da je u interesu svi da gradovi budu u središtu pozornosti i e, da se radi na periurbanom razvoju i e, da se urbana središta dobiju onajnu e, potporu koju zaslužuju. E, radi se upravo o tome u, u urbanom planiranju, dakle da se sredstva koja postoje bolje koriste i da se radi na novi inovativan način. Zato treba uključiti i nove partnere Partneri za urbani program su komisije, države članice, gradovi, regije i drugi dionici kako nikakva energija niti stručno znanje ne bi bili zanemareni. Sve što donosimo moramo donositi u tjesnoj suradnji s gradovima. Sada radimo na način kako bi se duh e, urbanog programa odrazio u našim zadacima. Moramo raditi na političkom i stručnom planu. Moramo također omogućiti da zakonodavstvo Europske unije bude povoljno za urbana središta, a također želimo na internetu napraviti jedinstvenu kontaktnu točku za sva pitanja vezana e, za e, urbana središta. Želimo raditi na politici stanovanja, borbi protiv urbanog siromaštva i rješavanja problema vezanih za migracije. I također želimo da se e, urbani program uključi u milenijske programe razvoja Ujedinjenih naroda i također u Habitat 3. Sutra sedma konferencija o procjeni će biti upravo mjesto gdje će se moći analizirati te politike, vidjeti kakve zaključke iz toga možemo donijeti kako bi od te politike bile učinkovitije i bolje u budućnosti. Već sada vam mogu reći koje prve zaključke imamo o procjeni toga rada. Prvi zaključak je da su sve države članice imali povoljne utjecaje od takvih politika, zato što kada se ne razvije u jednoj zemlji, da su povukli za sobom rast i otvaranje radnih mjesta i u drugim zemljama. Sve e, to je dakle bilo povezano sa mm, e, robom i uslugama koje su dolazile iz e, inozemstva Sredstva su e, bila usmjerena na regije konvergencije i e, to naročito na regije koje su u EU od 2004. godine. Zato smo upravo i htjeli razraditi politike za sve regije Europske unije. Radi se o pravim europskim politikama i možemo na njih biti ponosni. U siječnju kada smo se sastali na vašem odboru, razgovarali smo o utjecaju svega toga na novi po e, period. A što se tiče ex post promjene, vidjeli smo što smo napravili u periodu 2013. do 2017. godine. Zahvaljujući kohezijskim politikama, 900 tisuća ljudi uspjelo je dobiti posao. 6 milijuna ljudi e, sada su priključeni, 600 e, milijuna e, ljudi više e, sada imaju pitku vodu, a isto tako zahvaljujući tim politikama mala i srednja poduzeća uspjela su se razvijati i rasti. Međutim, to nije sve. post procjena ne daje samo informacije o tome kakav e, utjecaj postoji, već omogućuje da javnost bolje e, nadzire te politike, te da vidimo isto gdje ih možemo poboljšati kako bi pružale bolje usluge građanima. Već smo započeli o raspravama na periodu nakon 2020. godine, te se želim zahvaliti svima vama, a naročito predsjedateljici E, što je pokrenula ovakvu vrstu rasprave. Zaista je ključno da e, na ta dva fronta damo rezultate. S jedne strane moramo omogućiti dakle, da politike budu učinkovite zahvaljujući i novom urbanom programu Europske unije, a drugo je također da možemo izvješćivati o tome da su rezultati dobri. E, ja sam uvjerena da će oni biti dobri i računam na vašu podršku u tome. Hvala lijepa, a sada e, možemo, e, bit će mi biti drago s vama ovome raspravljati. Hvala lijepa. Možemo sada čuti zastupnike. Krenut ćemo od koordinatora. Najprije riječ ima gospodin Van Mistelroj. Hvala vam lijepo što ste ponovno došli na sastanak našeg odbora. E, zahvaljujem se na ovim informacijama i isto tako to me dovodi na nekoliko informacija, o nekoliko pitanja o planiranju. Saznali smo da je e, će visoka e, skupina koja radi na planiranju napraviti jedan plan koji će objaviti kada prije Božića na jesen. E, drugo, na raspravi na plenarnoj sjednici e, raspravili smo o sadašnjoj situaciji vezanoj za EFSI. Pitala komisija je dala komunikaciju koja je rekla da namjerava promijeniti e, o, o, o uredbu o glavnim odredbama u sprezi sa pojedinim instrumentima EFSI-a i e, mješovitim instrumentima kao i e, financijskim uslugama. E, to bi trebalo doći i do parlamenta kada će doći jer to ulazi u područje rada našeg parlamenta. Također, Europski parlament će dati prijedlog na vlastitu inicijativu o pravoj kombinaciji financijskih instrumenata, jamstava EFSI-a i drugih instrumenata kao i bespovratnih zajmova. E, napravit ćemo e, izvećenu vlastitu inicijativu i nekoliko studija. Dakle, radi se o nečemu što je vrlo važno. Možete li nam obavijestiti koje su vaše inicijative na tu temu? Treća točka, prijedlog koji je dobio naš odbor koji će e, voditi pitanje ovih strukturnih e, reformi i e, programa potpore za strukturne reforme. Možete li nam reći da li se vi i DG Regio slažete oko financijskog dijela koji ćete dati u vidu tehničke pomoći? To možete li nam reći Možemo li to napraviti, a da pritom ne naškodimo ciljevima koje smo sami odredili za tehničku pomoć? Dakle, postoji, možemo li jasno znati, potrebno, je li potrebno više izrađivati kapacitete. Dakle, možete li nam to jasno reći? Naš odbor ovdje je glavni odbor i mož, zajedno sa drugim odborima afetom primjerice, ali možete li nam to me nešto više reći? I još jedno malo općenitije pitanje. Prošli puta smo govorili o potrebi da sedmo kohezijsko izvješće bude doneseno ranije. Jer za kraj 2017. godine e, će nam e, biti potrebno da znamo kako da radimo na novim uredbama. Možda će to biti prekasno jer ćemo 2019. godine e, ući u predizbornu, odnosno izbornu godinu, a nakon toga ćemo imati novu komisiju 2020. godine. Možete li nam nešto više reći o tome? E, govorite o e, tome da ste vi počeli tome raditi, da li europske institucije moraju raditi zajedno. Ovo je zajednička tema i moramo raditi brzo. Sada radimo izvješće u skladu s člankom 16. točkom 3. kojeg ćemo izglasati na kraju godine. Prema tome mi smo spremni na sljedeći gorak. Možete li nam točno reći kakav će biti raspored rada na tome? Hvala, gospođo Kraj. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Dakle, kao prvo, gospođo povjerenice, moram ispričati gospođu Westphal jer ona bi sigurno vrlo rado bila ovdje s nama, pogotovo što je tema ovaj pakt iz Amsterdama i urbani razvoj, ali je bolesna i nije mogla danas biti s nama. I mislim da je njoj samo zbog toga najteže, ali sad bilo kako bilo nije mogla biti s nama, a meni je s druge strane jako drago, to moram reći da ste tu temu urbanog razvoja i stavili među prioritetne, jer mislim da nam je to jako potrebno. Po mom mišljenju su gradovi vrlo važan partner, moramo im pružati potporu, a ono što ste vi rekli da se u komisiji trenutno odrađuje i događa, mislimo da ide apsolutno u pravom smjeru i mislimo da to možemo samo još poboljšati i pojačati. U gradovima imamo sasvim sigurno najbolje preduvjete za postizanje napretka. Ali u gradovima imamo, nažalost, vrlo često i najteže socijalne situacije. Dakle, ona socijalna žarišta koje, gdje je jasno da im je posebno potrebna naša pomoć i potpora pa stoga mislim da je vrlo važno da to imamo kao jedan od prioriteta na dnevnom redu. A imam pitanje. Dakle, pitala bih vas nešto u vezi evaluacije ovih sredstava za poticanje od 2007. do 2013. za to razdoblje. Kolega Lamec je već govorio da se o tom govori, da zapravo već raspravljamo o sljedećem razdoblju poticaja. Međutim, nisu posvuda samo prijatelji kohezijske politike. I sve češće čujem da bismo trebali poboljšati ono što je krenulo po zlu u kohezijskoj politici. Pa bih vas ja pitala, molim vas da nam kažete vrlo kratko dvije, tri rečenice, koje je bilo najgore vaše iskustvo iz razdoblja 2007. do 2013. a s druge strane što je posebno dobro uspjelo, što je bilo onako jedan paradni primjer. I mislim da baš na onim najjednostavnijim stvarima možemo e, stvari najbolje ilustrirati, najbolje ih prenijeti našim, našem stanovništvu i na taj način to najbolje pojasniti. A ono što je kažen, kazano već da će postati vaš plan rada sljedećih mjeseci i što ste vi nama to predstavili, to je zbilja jako važno. Međutim, bez obzira što radili, bez obzira da li je riječ o nekom novom instrumentu kroz tehničku pomoć ili je to recimo omnibus postupak ili to bila procjena e, ocjena evaluacija svih grantova, svih e, kredita i svih bespovratnih sredstava koja su dodijeljena. Ipak mislim da to mora biti rasprava e, i onda šira o budućnosti generalno kohezijske politike. A u tom kontekstu posebno ističem da nam je bitno vaš plan, kako vi to zamišljate da će izgledati. Zatim, ako čovjek misli da će od nekih dijelova e, komisije dobiti različite kredite, pa će moći sa tim kreditima i različitim financijskim instrumentima sve na svijetu regulirati i riješiti, mislim da je u krivu, jer mi to apsolutno ne mislimo da je to tako. Jer kad pokušavamo primjerice naše fondove povezati sa ovim novim FCM, Fondom za strateške investicije, onda se odjedanput pitamo kud svi te novci, kud sad tu dolaze, ako kako to sad, ako trebaju, znači mi koristimo sad i strukturne fondove evropske da bi potpomogli Junkerov fond za strateške investicije. Mislim da bi se to trebalo malo bolje promotriti jer vidite, vjerovati da će novi investicijski programi sada riješiti sve i sve te krediti koji se okolo dijele, da će to riješiti sve probleme u Europi, to je potpuno krivo. A onda znači, ako mislite da će se sa efsi doći do takvih rješenja da možemo kompletno odustati od jedne, jedne koherentne i čiste kohezijske politike, mislim da je to potpuno krivo. Hvala, sada gospođa Tomašić u ime Hvala lijepa. Pojedine države članice u težnji prema održivom urbanom razvoju sputava fragmentirana administrativna podjela, a iako postoje primjeri dobre suradnje, ograničenja koja proizlaze iz neusklađenosti administrativnih i funkcionalnih područja ne mogu se uvijek učinkovito prevladati zbog nedostatka kapaciteta i resursa i kao slabo razvijene administrativne kulture Isto tako, u sklopu urbane agende važno je unaprijediti odnos između urbanih i ruralnih područja s ciljem jačanja razvoja ruralnih područja putem usluga koje pružaju urbani subjekti, olakšavanja pritisaka koji metropolitanska područja vrše na okolna ruralna područja i pružanja različitih funkcija urbano-ruralnih odnosa sa održivim karakterom. Moje pitanje je vama Može li komisija ponuditi konkretna rješenja u svrhu uklanjanja prepreka pri ostvarenju urbane agende? Hvala lijepa. Hvala lijepo, a sada gospodin Miltenburg u ime Alde. Hvala lijepo. E, dobro da mogu govoriti nizozemski. Hvala vam lijepo. Prije 15 dana je bilo sjajno što smo vas mogli vidjeti i kako ste preuzeli čitav niz obveza tijekom tog sastanka. Međutim, tamo je zapravo počelo ono o čemu mi sad nastavljamo u razgovor, u se Amsterdamu smo počeli govoriti o tim partnerstvima, jer mi znamo da su ta partnerstva već krenula i da su inicirana, da je predsjedništvo našlo sredstva za njih odriješilo sredstva, a sada nam treba vrijeme i ekspertiza. Hvala Bogu da je naša grupa za urbani razvoj u Europskom parlamentu koju predvodi Jan Olbricht, da nam je on zapravo omogućila različite akcije kako bi dobili dodatni, omogućila razne mjere predvidjela da bismo dobili dodatno financiranje i zaista postavili to partnerstvo na pravom mjesto. Međutim, mi mislimo da taj, pitamo se da li je taj novac doista i odvojen i da li komisija stvarno ima ta sredstva. Jer meni se čini i pribojavam se zapravo da nema više dovoljno resursa i bilo bi stvarno žalosno kada bi sve ovisilo samo o volji e, predsjedništva, pa da onda ta partnerstva mogu uspjeti. Možete li nam nešto reći o tome, da li postoji taj novac de facto? unatoč svim najavama predsjedništva. I zatim još nešto o ulozi samog Europskog parlamenta. Mi smo radili s kolegicom, gospođom Vetmar na izradi ove agende i voljeli bi znati kako sad izgledaju rezultati. Mi bi htjeli bolje zakonsku regulativu, bolju razmjenu najboljih praksi i iskustava, ali bolje na to naravno financiranje. Ali kad god je o tim stvarima riječ, mi kao Europski parlament smo de facto onemogućeni, teško nam je doći do punih i pravih informacija na vrijeme. A treća stvar, ona naknadna ex post evaluacija. Dobro je da se to provodi, jako puno je učinjeno u tom razdoblju i mislim da sada iz ove ex post evaluacije možemo jako puno naučiti, izvući velike pouke. E sad nas zanima koje su te pauke, pouke i šta ste recimo uspjeli naučili iz prijašnjih ex post evaluacija. Kad govorimo primjerice o o višegodišnjem financijskom okviru, onda isto tako moramo paziti što smo naučili.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 jer svi koji se sjećaju malo unatrag e, znaju da što se tiče urbane agende, prvi koreci su bili napravljeni u okviru ovog odbora regije u okviru Europskog parlamenta. Kad govorimo o ovom paktu, onda je to pokazatelj mogućnosti regionalne politike da se prilagodi e, novim izazovima da mogućnost e, prilagodbe je zapravo preduvjet dugovječnosti regionalne politike. No, ne smijemo izgubiti iz vida i ono što zapravo čini zajednički temelj e, svih politika koje su uključene u regionalne politike. Ne bih e, želio da se na kraju nađemo sa cijelom, cijelim nizom različitih ciljeva razvojenih ciljeva. Moramo imati znači ovaj temelj, temelj temeljnu osnovu koja se tiče kohezije, koje to mora biti sačuvano, a imamo izvješće vezano uz koheziju i moramo biti sigurni da e, su ti ciljevi postignuti, a to sad u ovom trenutku još nije slučaj. Moramo u svakom slučaju postići više kohezije. Nije to tomu tako zato što e, zapravo ne trebamo dovesti u pitanje tu politiku e, zato što ciljevi nisu postignuti, nego baš suprotno ja sam slušao, znači saslušanje vašeg, intervju vašeg direktora kabineta koji otvoreno govori o tome da u okviru parlamenta i komisije imamo cijeli niz propitpikivanja što se tiče budućnosti regionalne politike i za 2020. godine. To je nešto što je izvor zabrinutosti i moramo ovu 2016. godinu posvetiti jačanju e, ključnih na E, u okviru ove politike. Druga primjedba je povezana s raspravom koju smo vodili prije nekoliko dana ovdje u našem odboru zajedno sa povjerenikom Dobromskim, a tiče se strukturnih reformi. E, gospođo povjerenice, želio bih znati koje je vaše stajalište e, vas kao povjerenice za regionalna pitanja. Vezano uz ta pitanja imali smo zbilja burnu raspravu, zapravo e, veliku raspravu vezano uz to i mnogi kolege su bili iznenađeni da još uvijek očekujemo od kohezije da financira reforme koje u svakom slučaju izlaze iz okvira same e, e, kohezijske politike. Znači u okviru strukturnih reformi imamo znači pitanje pravosudne reforme. Naravno možemo to povezati sa regionalnom politikom, ali ta poveznica je dosta široka. I na kraju mislim da vrlo brzo Moramo također postići e, i dobiti rezultate radnih skupina koje su bile oformljene vezano uz pojednostavljenje, simplifikaciju. Da, znamo da komisija e, danas e, osmišljava cijeli niz odbora i komisija u kojima sudjeluju stručnjaci kako bi osmislili stajališta. A na kraju zapravo zastupnik i općenito e, izabrane osobe na terenu dovode u situaciju da se slabi e, demokracija. Mogu reći da izazov simplifikacije pojednostavljenja je nešto što dijelimo, taj e, cilj je itekako važan za dobru provedbu naših politika. Kad govorimo o evaluaciji, procjeni politika, moramo izvući poučke iz e, onoga što smo postigli do sada, moramo promijeniti ono što nije funkcioniralo i moramo ići također korak dalje. Mislim e, da i sada pred vama moram govoriti o mojem prijedlogu koji nije dio mojeg političkog kluba, nego moj prijedlog, a time bih želio da se stvori uvjetovanost, uvjetovanost koja je povezana sa e, poštivanjem ljudskih prava, temeljnih prava E, imamo e, puno e, država danas koje koriste uvelike strukturne fondove a koji možda e, ne stavljaju u prvi plan temeljna e, prava i europske vrijednosti. Moramo reći tim zemljama da ste, vi ste uprihvatili e, makroekonomsku uvjetovanost i to je nešto što je izuzetno važno. Za mene poštivanje temeljnih prava i europskih vrijednosti su je također nešto što je od ključne važnosti. Mislim da je E, žaliti da e, cijeli niz država koji koristi europske fondove zapravo se udaljava od ovakvih ciljeva. Morali bismo smisliti određeni mehanizam koji bi nam omogućio zapravo konsolidaciju i poštivanje takvih temeljnih e, načela. Hvala lijepa, gospođa Vana, sad je vaš riječ. Hvala lijepa, predsjedavajući, hvala povjerenici da nam je došla da imamo priliku za raspravu s njom i to baš u ovom tako važnom fazi, jer je sad upravo pao dogovor o urbanoj agendi, imamo sad već ekspost evaluaciju i odbor je isto tako već donio svoju odluku u vezi revizije višegodišnjeg financijskog okvira. Pa prema tome da pređem sad na moje pitanje u vezi urbane agende. Jasno da je ovo sad veliki uspjeh, da smo to nakon duge rasprave ipak uspjeli dogovoriti i donijeti odluku u čemu je Europski parlament odigrao jednu ključnu ulogu. Mi smo iz mog kluba zastupnika bili malo razočarani zbog toga što nisu bili dovoljno involvirani dionici iz civilnog društva u cijelu urbanu agendu. Mi iz kohezijske politike imamo taj načelo partnerstva koje je vrlo bitno i onda želimo obvezujuće involvirati sve lokalne vlasti i sve ostale dionike među koje spadaju ne samo privreda i lobisti nego pogotovo NGO i civilni sektor. Čim sam pročitala pakt iz Amsterdama onda sam vidjela da involviranje dionika uvijek na nečemu što se bazi na tome da se može, ali nije obvezujuće formulirano. A mi kao Europski parlament smo u svojim zahtjevima otišli puno dalje. Mislimo da imamo jedno, čak i jedno mišljenje odbora za gospodarstvo i soci, dakle socijalno gospodarskog odbora koji to traži kao obvezu. Pa vas želim pitati kako mislite da će se provesti partnerski odnos u urbanoj agendi i kako ćete regionalne i lokalne dionike i vlast, dakle sve vlasti, socijalne partnere, NGO-ve i civilno društvo, involvirati u to ako nemate ništa obvezujuće. Te partnerstva trebaju 15 do 20 ljudi, predstavnika svih ovih navedenih e, strana predstavljati. Kako ćete to bez i kako obaveze? Druga, moje pitanje odnosi se na višegodišnji financijski okvir. Kao što znamo, regija odbor je već E, donio odluku o tome i to je usvojio, ali sad kolegice i moje kolege jako zanima, dokle vi sada, odnosno u kojoj mjeri komisija sad e, kani prihvatiti ideje tog odbora, pri čemu me jedna ideja posebno zanima, a to je da za kohezijsku politiku razdoblju nakon 2020. trebamo i razmisliti šta će biti i kako ćemo ići izvan BDP-a beyond GDP. Dakle, nećemo više imati kao jedinu baznu obračunsku veličinu BDP po glavi stanovnika, nego da imamo zapravo i druge dodatne kriterije kao socijalne kriterije u smislu recimo siromaštva, nezaposlenosti, borbe protiv nezaposlenosti ili ravnopravnosti. Dakle, da se osim gole ove numeričke vrijednosti BDP-a po glavi stanovnika koriste kriteriji koji idu puno dalje od toga. Ali ja sam i kao moj prethodnik već rekao da smo cijeli intervju koji je ovdje bio o kom smo govorili ja s velikim zanimanjem popratili i tu je povjerenik Šeftalović bio koji je govorio o tome šta će biti poslije 2020. kad je rekao da nije sad intencija bila da se zamijeni ovaj osnovni numerički kriterij da kažemo to GDP po glavi stanovnika nego će se on nadopuniti. On će uvijek biti osnova za raspodjelu sredstava za u budžetarnoj politici ali će biti i dodatnih kriterija. I sad moje zadnje pitanje se nadovezuje na ono što je rekla Konstanc Krel. E, dakle, ovo fc fondovi, kako vi to kanite sa strukturnim fondovima puniti ili kako. Mislim, tu imamo zapravo pitanje se odnosi na jedan rizik. Rizik da nestane novaca, da ih nema. Ja sam to već i kolegi u vašem postavila. Možda bi nam vi mogli to možda još bolje malo razjasniti. E, što se tiče te crvene niti komisije koja je 22. veljače objavljena, i koja je za nas bila sve velika zapravo iz veliko iznenađenje. Dakle, ona je veliki rizik da se jednostavno nema novaca, treba se pasti na teret strukturnih fondova, a ne EFSI-a Junkerovog. Pa nas zanima kako ste to zamislili. Hvala lijepo, a sada gospođa Damato, vaša riječ. Grazie, presidente. Grazie, komisarja. Puno hvala, hvala i povjerenici što je došla na naš sastanak. Iskoristit ću vaše prisustvo povjerenice kako bi postavila pitanje o e, programu od 2007. do 2013 ali i za novi programski razvoj. Znamo da je ta stari e, program iz jedan ožujka 2017. godine, ali ono što dobivamo iz opće uprave za proračun, već sada možemo izvući prve zaključke. Kod programa, ne samo u Italiji, već drugdje, vidimo da se i jako, i jako puno počne trošiti pred kraj tog razdoblja kako e, se ne bi ostalo bez tih sredstava. Zanima me, znate li koliko dio se izdvaja za E, plaćanja tih e, e, retroaktivnih projekata. Bilo bi dobro da svaznamo kakav je stvaran problem trošenja za svaku pojedinu zemlju. Jer postoje ono što se napravi putem nacionalnih fondova i moramo vidjeti kako se to povezuje sa proračunom Europske unije. I često dakle ne uspijevaju imati značajni utjecaj na razvoj pojedinih dijelova teritorija. Zato bi bilo dobro da se sa glavnom upravom za proračun vidi koliko se sredstava izdvaja za retroaktivne projekte po državama članicama. Još imam par pitanja o novom programskom razdolju ili više sugestije. Podaci vezani za broj koji je, imaju e, sama tijela koja se bave upravljanjem e, pojedinih programa u e, odnosu na same konkretne projekte. U Italiji 75 operativnih programa, 27 tijela koje njima upravljaju. Dakle, znamo, e, trebali bismo znati koliko tih operativnih e, programa postoji u odnosu na tijela koje njima upravljaju. Koliko ima tih tijela, to bi za nas bilo vrlo važno znati, a još više koliko će se njih trebati imenovati. Zapravo, htjela bih znati da li glavna uprava regio e, bi mogla dati podatke o sveukupnim e, brojem tijela koje svaka država članica mora imenovati i da se to usporedi sa postotkom već imenovanih e, takvih tijela. I na kraju me zanima nešto vezano za tijela koje vrše revizije. E, zanimalo bi me da znam u kakvom je status tih revizorskih tijela i e, koliko ima e, tijela koje izdaju e, certifikaciju. Revizorska tijela moramo paziti da oni omoguće da se u skladu s odberom, odredbom 104. poslovnika, dakle da se izbjegne da oni da izdaju potvrde za tijela za certifikaciju. Uglavnom, želim zaključiti da kako bi se izbjeglo da dolazi do kašnjenja u budućnosti na kraju ovog razdoblja kako bismo e, predložili da se dakle imaju posebni brojevi za svaku državu članicu. Hvala vam lijepo. Evo sad smo završili s rundom koordinatora po klubovima zastupnika. Pa da li preferirate da sada odgovorite ili da čujemo još i članove odbora? Ne, ja bih sad odgovorila na ovu grupu, skupinu pitanja. Hvala vam puno na tim pitanjima. I e, želim zahvaliti parlamentu i odboru na svemu što je određeno. Ne mogu se složiti s time da se nismo konsultirali tijekom rada. Jesmo. A osim toga i ova revizija na pola termina, na pola mandata će biti još jedna prilika da vidimo kako sve funkcionira, kako sve ide i kako se proračunska sredstva mogu učinkovitije trošiti i upotrebljavati. Jasno je i očito je da treba više fleksibilnosti i simplifikacije. Govorimo o tome već dugo vremena sada, ali to naravno trebamo valja uzeti u obzir i sve one pojednostavljenja koja su nam došla kao preporuka od visoko rangiranih radnih skupina i pogotovo kad su u pitanju kohezije i financijske instrumenti. Mislim da je moguće maksimirati e, investicije u kohezijsku politiku. Mi radimo na našim prijedlozima i takvim prijedlozima. Naš cilj je da objavimo naš dokument o tome nakon ljeta. A što se tiče planiranja, ne mogu vam dati druge precizne datume, ali da vam kažem da čim budemo spremni, mi ćemo vas obavijestiti. E, što se tiče ovog novog, e, nove usluge CRSS-a, to će biti jedan instrument koji će pružati ciljanu potporu svim zemljama članicama, ali samo na njihov zahtjev. A raspoloživost će biti preuzeta tehničke asistencije i financirana iz e, fondova za kohezijsku politiku i za ruralni razvoj. Raspoređivanje tih sredstava nije sad zapravo cilj naše tehničke i ne dovodi de facto ciljeve našeg u opasnost, nego nam samo pomaže da realiziramo planirane ciljeve. mislim da sam morala reći gospodinu Banistero i nadam se da ste zadovoljni s tim odgovorom. A puno pitanja je postavljeno u vezi urbane agende, kao što sam već rekla na početku. Mislim da je sada učinjen jedan od vrlo važnih koraka. Naime, dobili smo u ruke oruče s kojim možemo puno više raditi na urbanim temama, puno više raditi u samim gradovima i puno više tražiti za gradove i njihov razvoj. Ja sam uvjerena da će ta urbana agenda dovesti do boljeg financiranja, bolje regulacije zakonske, puno boljeg i utemeljenijeg znanja, šireg znanja i da će na kraju ići na dobrobiti korist svih građana. I moram to ovdje reći vrlo jasno i glasno jer smo govorili o partnerstvu nije to sad agenda koju predvodi komisija, da je to samo naša inicijativa, ne, to je zajednička inicijativa gradova, svih dionika, uključujući nevladine organizacije, čitavog civilnog sektora, zatim organizacija kao što su Eurocities i druge međunarodne organizacije koje već rade u raznim oblicima partnerstava kao i onda naravno nacionalnih vlada na raznim razinama i jasno onda europskih institucija, Europske komisije i parlamenta čiju ulogu vrlo visoko cijenim. To je dakle zajednička inicijativa i zajednički rad. Naravno, Europski parlament je uvijek, uvijek pružao veliku potporu urbanoj agendi. Primjerice ono što sam već spominjala, primjerice izvješćem gospođe Westphal o urbanoj di dimenziji naših politika razvojnih i posebno vam na tome zahvaljujem. Mislim da ste nam puno pomogli da se pomaknemo tu i da postvarimo sve ove napretke koje su sad kulminirali paktom iz Amsterdama trenutno. Ja sam uvjerena da Europski parlament može puno toga dati urbanoj agendi, jer napokon i vi ste izravni e, predstavnici, izravno birani. E, mi planiramo 24. E, lipnja imati gotove zaključke za vijeće ministara o urbanoj agendi, što je vrlo bitno, jer mi želimo tu temu urbanu agendu i razvoj gradova staviti samo središte naših prioritetnih tema. I zatim imamo, predlažemo i mi ćemo pokrenuti i dodatna partnerstva recimo za borbu protiv siromaštva, kako znate, čišći zrak, e, izgradnju stanova i tako dalje. To je nekoliko još inicijativa i nekoliko partnerstava koje ćemo lansirati, ali to će ići do 2017. vjerojatno će biti još ponešto što ćemo identificirati u međuvremenu. Razmišljamo koju ćemo metodu i oružje i oruđe koristiti zato kako bi onda i procijenili učinak i moramo isto tako procijeniti učinak naše kompletne dosadašnje zakonske regulative na gradove kako bi imali nakon procjene mogli napraviti procjenu učinka za nova partnerstva i nove inicijative. Zatim, mi ćemo sve svoje dionike i partnere obskrbiti, nadam se, potpuno pouzdanim i točnim podacima koji će uvijek ići u onoj mjeri, dakle po mjeri će biti skrojeno koje to zatraži od nas da ga ne zatrpavamo nepotrebnim. Inače u tom kontekstu sam kao i svemu ostalom zahvala nizozemskom predsjedanju jer su tijekom svog mandata predsjedanja Europskom unijom i Europskim vijećem zaista puno učinili na urbanoj agendi i jako unaprijedili tu temu a radilo je na tome i trio predsjedništava, dakle bivše, sadašnje i buduće Slovačko. Mislimo da imamo i Evropski tjedan gradova koji će biti ove jeseni i to tijekom slovačkog predsjedanja koje slijedi. Mislim da ćemo onda i nešto u vezi s tim isto povezati i raditi ovdje u odboru, imati neke rasprave i razmjene. U svakom slučaju ekspertiza, političke obveze koje smo preuzeli. To bi sve trebalo biti ono što gdje možemo mi olakšati suradnju između odbora regija, gradova, zajednice gradova i općina u Europi i europskih ostalih institucija. A sada ovo pitanje koje je bilo o dodatnim kriterijima, ne samo BDP. Naravno da mislim da trebamo sudjelovati u raspravi kako možemo pomoći. Jer BDP sasvim sigurno po mom znanju ostaje jedini, i do sada je jedini priznati i čvrsti kriterij. Ali mi jesmo spremni uzeti u obzir i druge indikatore, kao što su recimo socijalni indikator ili stvaranje radnih mjesta, e, edukaciju i tako dalje. Vidio sam već da su te uvedeni recimo indikatori, novi indikator, ono kako se čovjek osjeća, da li se osjeća dobro, dobrog osjećanja. Mislim da bi to trebali još procijeniti i vidjeti te dodatne indikatore parametre. Zatim, pitanje pouka iz prošlosti. Naravno, slažem se s vama da trebamo i svake ex post e, evaluacije izvući pouke, a ova sada ex ante kondicionirnost koju imamo treba pomoći da se napravi bolje okviri. Međutim, i u kontekstu europskog semestra mi imamo, znamo, one preporuke, specifične preporuke po zemljama, koje tu isto igraju bitnu ulogu. Prema tome, u različitim zemljama ćemo različitim temeljnim stvarima razgovarati i druge inicijative možda gurati više u prioritet. Ali s druge strane znam da u teškim vremenima trebamo pogotovo e, e, agirati prema načelu solidarnosti to nikad ne zaboravite to je vrlo bitno. Što se tiče planiranja i našeg, da se vratim gospodinu Van mi smo za 2017. predvidjeli e, velike javne savjetovanja za no, kako bi se do 2018. dovršio rad i išlo na usvajanje novog legislativnog akta komisije posvećenog upravo ovoj urbanoj agendi našoj i nadamo se da ćemo preko tih javnih saslušanja i procjene učinka do 2017. to učiti. Jasno, tu nadam se da ćemo, tu nastaviti usku suradnju sa vašim odborom kao i odborom za proračun e, parlamentarnim, jer znate, ima jako puno glasina koje krenu i priča, ali činjenica je da mi surađujemo. Mi smo otpočeli, otvorili diskusiju sa odborom regije i Europskim parlamentom kao i drugim dionicima. I nije riječ samo o simplifikaciji, nego i o velikoj fleksibilnosti. Naravno da moramo uzeti u obzir kako su nam potrebni održive investicije, ali istodobno moramo biti sigurni da naša politika jest u stanju adaptirati se na nove izazove i jasno da je bitno da moramo imati bolju izvedbu našeg ekonomskog upravljanja. Već sam rekla da ova naša politika i regionalni razvoj, pogotovo urbana agenda, stvara jako puno radnih mjesta i daje nove poticaje opće gospodarstvo. Međutim, bitno je da tu politiku učinimo jednostavnijom i da korisnicima svega učinimo pristup do toga jednostavnijim. Što se tiče strukturnih reformi, to je prijedlog komisije. Vrlo je bitno da imamo takav instrument kako bi osigurali jednu koordinaciju između strukturnih SAFO programa i e, svega svih programa koji se iz europskih kohezijskih fondova financiraju. Mislim da sam čula upravo pitanja o toj kombinaciji fondova šta ide sa EFSI-a, šta ide iz strukturnih fondova. Naravno da mi o tome stalno razgovaramo sa povjerenikom Katajnanom da vidimo kako je moguće kombinirati naše fondove s um, Junkerovim planom, dakle FCM stran fondom za strateške investicije. Za sada imamo samo jedan onako slučaj koji pokazujemo i koji se iz Francuske, a jučer sam čula da je u Bratislavi nešto se događa i da tamo jedan projekt pokriču koji će biti financiran kombinacijom iz EFSI-a i iz strukturnog fonda. Međutim, potpuno je jasno da posebno nove zemlje članice trebaju različitu tehničku pomoć, trebaju pomoć u vođenju i upravljanju i trebaju i privatne dionike u različitim partnerstvima, Ako njih ti privatni dionici iz gospodarstva nisu nužno uvijek zainteresirani da sudjeluju u takvim partnerstvima i zajedničkim projektima. Pa onda mi razmišljamo kako bismo im tu pomogli, kako bi neke nove mogućnosti pronašli da bi te zemlje članice i njihove regije uspjele, pogotovo kod ovih novo pridošlih, u tim kombinirano financiranim projektima. Što se tiče pitanja gospođe Amato, mi možemo dati te popise o kojima ste pitali, međutim ono što me sad muči to su odgode i kašnjenje. Vi znate da bez ovih određenih upravnih tijela ne možemo obaviti ništa od administrativnih poslova niti pristupiti realizaciji naših projekata a u tim zemljama tamo gdje ih nema, nema ih. Prema tome šta se događa? Ja se uglavnom nalazim sa ministrima u tim zemljama. Prošli put sam sa Devičentijem, vašim zamjenikom premijera se sastala i jasno je da se i rekla sam mu da se taj cijeli proces treba ubrzati i da moraju imati konkretne popise. A isto tako sa predsjednikom e, regija vaših, e, Mateom Čornom sam se našla, isti problemi. Međutim, Bitno je da se spremimo za nove programske razdoblje, za program, dakle u donošenju proračuna, planiranju proračuna, jer mi već sad imamo strašno kasnimo. I ne želim ponavljati isti scenarij koji smo imali sa lokalnim zajednicama, želimo da se on ponavlja. Evo recimo dajmo vam kao primjer različite projekte koji su bili zamišljeni, koje su trebali apsorbirati, zemlje su preko njih trebali apsorbirati čitav, čitavu gom, dakle jako puno sredstava, ali to primjerice nije uspjelo. I jednostavno se prekasno prišlo poslu. Prema tome sada mislim da moramo još prije nego što se počne programiranje idućeg proračunskog razdoblja već početi razmišljati o tome s kojim projektima možemo koja sredstva apsorbirati da bi bili i stigli na vrijeme, a ne da kasnimo kao što se to dogodilo u prošlom programskom razdoblju. Hvala, sad počinjemo sa gospođom Maletić u drugom dijelu pitanja. Hvala Gospođo predsjednice, gospođo povjerenice, vi ste počeli sa jednom vrlo dobrom inicijativom, a to je znači radna skupina Tax Force za bolju provedbu. To je ustanovljeno za e, period 2007-2013. godine. Željela bih nešto znati o postignutim rezultatima, budući da mislim da je važno čuti koji su rezultati i jeste li uspjeli znači moći izvršiti obveze za ovo razdoblje. I Postavljamo si pitanje hoće li znači Tax Force radna skupina nastaviti u sljedećem razdoblju do 2020. godine. Postavlja se znači pitanje obveza dvije za 2018. godine, a čak i za u nekim zemljama za 2017. godine. Evo nešto o radu ove radne skupine, budući da to pokriva države koje su zapravo najslabije što se tiče provedbe kohezijske politike. Drugo pitanje je povezano sa sinergijom između različitih instrumenta. Mi smo e, organizirali neka saslušanja i Shvatili smo da ljudi na terenu imaju vrlo praktične probleme, budući da u različitim instrumentima imamo različite pravile, čak, pravila, čak i pravila državnih potpora su pravila, e, na primjer u okviru e, obzora 2020. ili kohezijskog fonda. Što namjeravate e, napraviti kako biste riješili te raskorake? Imam također e, pitanje vezano uz implementaciju ITI. E, Imamo li kakvih dobrih primjera e, provedbe u nekim zemljama i da li također namjeravate podržati druge države, organizirati možda razmjene iskustva? Mislim da je možda to najbolji način kako bi se poboljšala e, sama provedba. Hvala. Sljedeće je pitanje gospodina Papadakisa. Izvolite. Hvala. Gospođo predsjednice, gospođo povjerenice. Izuzetno je važno E, u Grčkoj vlada kaže da su posebno ponosni jer su imali dobru stopu povlačenja sredstava i iz evropskih fondova z, posto 97% e, između 2007. i 2013. godine. Oni su e, ponosni na to postignuće. Trebamo sada procijeniti i vidjeti što se e, znači, dogodilo u tom periodu. Imamo znači 700 tisuća nezaposlenih osoba. A sada je milijun i pol, sad imamo milijun i pol e, nezaposlenih. Što se tiče minimalne plaće, govorimo o minimalnoj plaći i ona se smanjila za 200 eura. Imali smo znači radna mjesta koja su e, bila vrlo loše plaćena, ona su čak bila raspodijeljena na, na više radnih mjesta i e, stvarnost je zbilja takva da su uvjeti rada loši, a velika poduzeća dobivaju e, svjež novac tijekom prethodnog e, razdoblja i e, za sljedeće razdoblje do 2020. godine. zapravo imamo dva različita fonda kako to funkcionira. To je vrlo zapravo profitabilno za poduzeća, a za radnike je situacija u potpunosti drugačija. Ono što Zapravo oni vide je da gospodarski rast ide na uštrb i njihove dobrobiti i njihovih e, prava. Kaže se da ti fondovi nisu funkcionirali, da nismo imali te fondove, onda bi situacija bila loša i lošija. Naravno, za poduzeća bi ona bila e, puno lošija, no za svakodnevnog čovjeka u e, Grčkoj mislim e, da oni u svakom slučaju gube. Hvala. Evo, gospodin Von, izvolite, vi imate riječ. Želim za hvaliti povjerenici što je opet pred nama i želim ju pozdraviti još jednom ovdje. E, ja sam u svakom slučaju zadovoljan što je rekla da ćemo znači, e, provesti evaluaciju, objaviti evaluaciju programa za razdoblje 2007-2013. godine. E, to je jako važno za budućnost kohezijske politike. Znamo da ćemo se morati e, boriti za budućnost kohezijske politike, moramo imati sve dokaze o tome kako možemo zadržati kohezijsku politiku i to snažniju e, kohezijsku politiku u budućnosti. Ono što moramo osigurati da se radi zbilja o snažnim programima u okviru Europske unije. Ujedinjena kraljevina još uvijek u Europskoj uniji, a Wales je onaj koji uvelike koristi europske fondove i nadamo se da će tako biti u budućnosti. Kad e, govorimo o ovoj visokorednoj skupini za pojednostavljenje, bilo bi dobro da članovi parlamenta budu uključeni u taj rad. Mi imamo veliko iskustvo što se tiče kohezijske politike. Mi znamo što se događa e, na terenu, znamo koji su problemi što se tiče pojednostavljenja i mi znamo kakve e, zapravo pouke možemo izvući za budućnost. Bilo bi dobro da u ovom trenutku budemo uključeni u rad, posebno kad govorimo o rezultatima. A kad govorimo o urbanoj agendi, znate da povjerenik Han je želio i promicao tu ideju gradova regija i Sad imamo mogućnost 5% financiranja za urbane regije. Postavljamo si pitanja koliko je od tih sredstava e, iskorišteno, kako to funkcionira, kako je to funkcioniralo, možda će biti prerano rano e, za to, ali bi bilo dobro provesti možda evaluaciju tih programa u budućnosti bilo bi korisno znati što je funkcioniralo u budućnosti i bilo bi dobro zapravo čuti e, gdje zapravo se takva ideja može uključiti u buduće programe. Hvala, gospodin Rope, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice, povjerenice. Ja sam jučer ugostio predstavnike otvorene skupine 30 predstavnika glavnog, glavne uprave. Imali smo plodan sastanak, to nam je omogućilo e, da poslušamo pitanja direktora poduzeća. Mislim da su te mogućnosti vrlo korisne. Želio bih e, čuti e, vaše komentare što se tiče ovog razdoblja 2007-2013. godine. Ja sam bio odgovoran za određene projekte u općinama. Mogu reći da smo imali pola vremena za provedbu projekta. U prošlom periodu mogli smo samo e, započeti e, na kraju 2010. godine. Zbog toga trebali bismo imati vrlo jasna pravila, znači dvije ili tri godine za planiranja, zatim određeno vrijeme za provedbu. Ne bismo trebali imati sad tu neke jazove i prazne rupe koje moramo premošćavati. Što se tiče ovog razdoblja 2014-2020. godine, onda se pravila, ista pravila primjenjuju. Trebali bismo imati odobrenje određenih projekata, zatim će početi e, e, natječaji natječaj, objavljivanje natječaja i nakon e, toga isto tako provedbu u Litvi se vrši pritisak na općine, govora kaže da općine ne koriste na najbrži način e, sredstva koja im stoje na raspolaganju. Govori se o tome da e, zapravo ponekad prebrzo i pre, prebrzo bleto radimo. Ono što je izuzetno važno je da službeno znamo koji su to rokovi e, koji se primjenjuju za planiranje i nakon toga za provedbu. Kad e, govorimo o korištenje fondova, to je centralizirano. Što se tiče baltičkih zemalja, imamo tijelo, a nakon toga vlada osmišljava i smjernice i druge e, kriterije i zbog toga je povlačenje zapravo dosta nisko. Moramo imati zbilja stroga pravila što se tiče konzultacija. Ono što bismo trebali imati, ne samo službena e, službene sastanke, nego također i povratne informacije bismo trebali dobiti. A kad govorimo o pitanjima energetske učinkovitosti, e, fosilnih govora, e, goriva, e, borbe protiv klimatskih promjena, to je sve što moramo imati na umu. Tijekom prepadnog razdoblja nismo evaluirali te kriterije i bilo bi dobro da u ovom razdoblju 2020. godine i dobro je da već govorimo znači o ovoj povratnoj vrijednosti moramo u svakom slučaju paziti i na rokove i na sredstva i na kriterije. Isto tako bismo trebali e, imati na umu različitosti u različitim regijama i trebali bismo ih smanjiti i između regija i između država. Vjerujem da vodeći programi, zapravo lider program je vrlo dobar primjer. Za ovaj razdoblje do 2020. godine možda bismo mogli koristiti kohezijske fondove za takve programe. Radi se o mehanizmu koji funkcionira i to na neki način iz baze i vrlo je učinkovit. Hvala. Gospođo Mišel, izvolite. Hvala lijepo, gospođo povjerenice. Mislim da smo svi skupa suglasni o tome da je jačanje urbane agende vrlo bitno za razvoj naših gradova i da je to cilj kojem smo htjeli e, priči sa sve više energije. Međutim, po mom mišljenju će naš uspjeh ovisiti o tome kako će izgledati konkretna implementacija cijelog pakta i koliko će sve skupa biti transparentno. Stoga imam tri pitanja. Ovdje je već sve drugo pitanje. Prvo, mi smo kao Europski parlament uvijek smo se zauzimali za jače involviranje regionalnih i lokalnih tijela vlasti. Vi ste već govorili i spomenuli tu x puta odbor regija. Mislim da je to točno i vrlo u redu i da tako treba biti. Međutim, u Palo nam je, uočili smo da ni na jednom mjestu pak iz Amsterdama nisu spomenuti regionalni parlamenti. A mi smatramo da su te regionalne skupštine jako, jako važne, jer upravo su ti parlamenti, bez obzira da li to bila skupština nekog veličeg grada ili to bila recimo neka pokrajinski parlamenti ili saveznih jedinica ili nekih drugih administrativnih većih regionalnih jedinica, bile u pitanju, oni su jako bitni za građane. Druga stvar, to je isto pitanje jasnih e, nadležnosti, ko je zašto odgovoran. Vi ste govorili da su nadležnosti, da ćete nadležnosti unutar komisije, nadležnosti za ove i bolje i preciznije definirati. Imate li vi za to koji datum kad ćete ili ste već to definirali pa da nas obavijestite? I treća stvar, do sada su sve stvari, uglavnom su tekstovi bili na engleskom jeziku sastavljeni i objavljeni. Jeste li razmišljali da to idemo i da se se to u službenom prevodu ponudi na više jezika, to će jasno biti bitan faktor da možete involvirati širu javnost i da ljudi dođu do toga. The last speaker in this round, Mr. Valkar Selsisu. The floor is yours. I gospodin Valkešćan, zadnji prist... Valkar, zadnji govornik. Dobar dan. Mi Također upućujemo e, riječi zahvalnosti gospođi povjerenici te želimo zahvaliti što s nama govori o ovim ključnim temama što se tiče regionalnog razvoja. Želim zahvaliti također i čestitati nizozemskom e, predsjedništvu vezano uz urbanu agendu i pakta iz Amsterdama. Znamo da je to potpisano krajem prošlog mjeseca. Radi se o važnoj temi, a što se tiče provedbe, komisija mora igrati veliku ulogu i važnu ulogu u provedbi pakta iz Amsterdama kako bismo snažili e, koordinaciju te tako utjecaj urbanih politika. Trebamo također ustanoviti e, jedno mjesto gdje možemo dobiti sve informacije što se tiče urbane agende. Kad govorimo o reviziji, srednjoročnoj reviziji, trebamo također govoriti i o rezultatima što, e, koja se tiče strategije 2020. i strukturnih fondova. Također je potrebno govoriti o evaluaciji ex post 2007-2013. godine. Kohezijska politika je e, omogućila da se smanje regionalne raznolikosti, no učinci kohezijske politike nisu uvijek jedinstveni ne možemo se uvijek samo referirati na e, informacije u okviru BDP-a i gospodarskih pokazatelja. Moramo također to e, do dopuniti i drugim pokazateljima kako bismo imali stvarniju sliku. A radi se o indikatorima, o siromaštvu i e, zapošljavanju. I gospođa povjerenica je već o tome nešto rekla. Pojednostavljenje kohezijske politike je e, itekako potrebno. I u tom smislu ono što je jako važno je ojačati administrativne kapacitete te također transparentnost a to u okviru e, samostalnog proračuna na onako koji bi omogućio veću učinkovitost. Moramo e, povećati administrativne kapacitete te također osigurati da kohezijska politika bude puno učinkovitija. Gospođo povjerenice, E, možete li nam reći kako mislite pomoći urbanim vlastima, gradskim vlastima da e, funkcioniraju na koherentni i sustavni način? Koje su to e, konkretne mjere kako bi se od urbane agende učinio pravi, da to zapravo bude pravi primjer pojednostavljenja? i kako također e, možemo povećati sinergiju te također pojednostavljenje već postojećih instrumenata. Imamo već e, ovdje pakt gradonačelnika i drugih instrumenata koji možemo uzeti u obzir kako bismo povećali e, učinkovitost. Evo gospođo povjerenice, evo ovo su pitanja koja su vam bila postavljena, evo čekamo i vaše odgovore. Hvala. Hvala vam na svim ovim pitanjima. Mislim da sam zaboravila odgovoriti gospođe Konstance. Ja ne volim e, prokazivati, znate moje stajalište, no u prethodnom programskom e, razdoblju smo imali cijeli niz vrlo dobrih iskustava, no puno smo također i izgubili. Kao što sam već rekla, E, želim da se u budućnosti ne ponavljamo takva iskustva koja se tiče odgađanja rokova u određenim državama članicama. Znate e, koji je to popis države, koje su to države koje su imale dobre rezultate, a imamo zbilja vrlo e, vrlo dobre rezultate u nekim zemljama. No, moramo također puno, puno toga naučiti iz naših iskustava. Gospođa Maletić, što se tiče task force za bolju provedbu, znate da prvi put kad sam došla u komisiju, ja sam e, otkrila da cijeli niz država ima znači zakašnjenje, posebno nove države kao što su članice kao što su Slovačka, Italija, Hrvatska, Bugarska, Rumunjska, Slovenija i Mađarska. I ja sam odlučila da te zemlje budu dio, dio te radne skupine Task Force za bolju provedbu. Mislim da je to bila dobra ideja Imali smo znači u mnogim zemljama 20 ili 30 e, razmjena za 2015. godine. U nekim e, državama smo postigli to da ne izgubimo novac. Kad sam došla na ovo mjesto u Italiji rekli su mi da u mojim službama da će zapravo biti teško završiti operativne programe do kraja godine 2015. godine. U tom smislu sam ja e, se sastala tri e, puta sa nadležnim e, e, osobama i uspjeli smo kroz ovu radnu skupinu za bolju provedbu zatvoriti sve operativne programe. Sve ta, te akcije u svakom slučaju trebaju imati veću potporu od nacionalnih vlasti, a nacionalne vlasti kroz ovu radnu skupinu zapravo mogu pokazati svoju snažnu političku podršku u okviru samih zemalja. I mislim da je to bilo izuzetno e, korisno i uspješno. Mi ćemo sada procijeniti i evaluirati rad ove radne skupine, Task Force, vjerojatno u drugoj e, polovici ove godine, te ćemo moći vidjeti način kako ćemo moći zatvoriti no što se tiče Hrvatske, e, zadnje države članice, do 2016. godine ćemo ponuditi posebnu podršku e, znači zemlji. Ja sam zatražila od svojih e, službi da ustanovi znači projektni tim za Hrvatsku kako bismo znači pružili podršku na najučinkovitiji način. Evo to je nešto što je izuzetno važno. Kad govorimo o integriranom teritorijalnom ulaganju mogu reći da je to važan alat e, ja sam se susrela sa predsjednikom regije Murcije i on mi je znači predstavio znači to integrirano područje koje uključuje pet gradova. I vidjela sam koliko je taj integrirani integrirano teritorijalno ulaganje važan instrument. Također moramo i ubrzati sam proces jer već očekujemo do kraja godine opipljive rezultate. U svakom slučaju komisija je na raspolaganju državama članicama da im pomogne u rješavanju poteškoća. Mislim da sveokupno smo imali pozitivni napredak što se tiče ITI-a. Evo sada o Grčkoj. željela bih vam reći sljedeće. Sjećam se, e, slažem se s vama da e, u Grčkoj je vrlo složena situacija. I, prošli ste kroz financijsku krizu, jednu od najtežih nakon drugog svjetskog rata. Sad imate probleme sa migracijskim valom. No, Europski parlament i Europska komisija su tu prije svega da pomognu Grčkoj u okviru odbora regije. Vi ste izglasali izvanredne mjere za izvanredne situacije i 97% e, posto povlačenja sredstava i fondova je također rezultat naših e, E, naših zajedničkih napora. To je rezultat sufinanciranja. Naravno, nezaposlenost, e, e, situacija na tom području je vrlo teška. No, mislim da moramo biti iskreni i postaviti si pitanje kakva bi bila situacija u Grčkoj bez kohezijske politike. Možemo reći da je e, Grčka na neki način uspjela iskoristiti više od 100 milijardi eura. Imamo znači e, E, Grčku koju sam ja prošla u tri dana i na svakom zapravo kilometru moje posjete sam vidjela da u svakoj regiji, u svakom gradu e, je, su korišteni europski fondovi i europska sredstva. Da, kad imamo 100% sufinanciranja, onda nemamo e, zapravo nikakve E, nikakve isprike da ne koristimo i da ne, na neki način ne provedemo sve te projekte i sve te planove u djelo. Imamo tu podijeljenu odgovornost e, što se događa u samoj državi. Ja sam vrlo ponosna što smo uspjeli ostvariti 100% sufinanciranja. Uspjeli smo promijeniti uredbu i pravila posebno što se tiče Grčke, a od studenog sve do danas Grčka je dobila više od 2 milijarde to nije bio slučaj sa drugim državama. Mi smo pomogli e, Grčkoj da riješi problem likvidnosti. Zbog toga mislim da je dobro da dijelimo odgovornost vezanu uz naše djelovanje. Naravno, mi smo tu kako bismo pomogli Grčkoj u ovoj teškoj situaciji. Mi smo u svakom slučaju u kontaktu sa vlastima kako bi se koristila sredstva za rješavanje problema povezanih sa migracijom. Naravno, postoje fondovi, no sredstva, financijska sredstva ne mogu riješiti sve. Jer ako ne postoje administrativni kapaciteti koji e, mogu koristiti sve te fondove, onda jednostavno stvarne neće funkcionirati, mi smo također tu da pomognemo. Dirk, što se tiče evaluacije, želimo vam puno sreće. Ako vas ne, e, susretem prije kraja e, ovog mjeseca, znači evaluacija procjena razdoblja 2007-2013. godine, mislim da konferencija u Sofiji koja će se održati za nekoliko dana će vam ponuditi neke, neke zaključke, a na kraju ljeta ćemo također ponuditi neke druge evaluacije situacije znam. Znam da se moramo boriti, slažem se s tim da se moramo boriti za ovu politiku. Mislim da je to najvidljivija europska politika, da e, ona najrealnije, daje najrealnije rezultate u e, svakodnevnom životu građana. I onda je zapravo teško vidjeti zašto je ona e, politika koju se najviše prokazuje u okviru Europske unije. Mi se moramo boriti protiv toga svaka regija osjeća koristi regionalne politike, naravno i Ujedinjena kraljevina. Imali smo u Ujedinjenoj kraljevini, znači predsjednike regija koji su tražili od nas da zadržimo tu regionalnu politiku jer e, time su e, sigurni da će dobiti određena sredstva za razvoj svojih regija. Što se tiče urbane agende, po prvi puta će gradovi e, imati veću odgovar, odgovornost. 15 milijardi eura će direktno biti dodijeljeni gradovima, oni će njima upravljati. Naravno, to je velika odgovornost i mislim da moramo uložiti napore što se tiče komunikacije vezano uz to. A to dolazimo sada na ono što je rekla gospođa Vana. E, gradovi moraju biti svjesni svojih odgovornosti, no isto tako mogućnosti kojim stoje na raspolaganju između direktnog upravljanja, direktnog financiranja, urbane agende i tako dalje. Jako je važno e, provoditi razgovore sa ministarstvima, regijama i svim lokalnim vlastima. Sve mogućnosti koje stoje na raspolaganju regionalnim vlastima moraju biti jasno naznačene. Što se tiče regionalnih parlamenta, oni će također biti uključeni. Ja sam iz Bavarske se susrela sa odborom za infrastrukture i e, e, kad posjećujem regije, onda također e, pokušavam se susresti s predstavnicima regionalnih parlamenta. Da, što se tiče prijevoda, za sada su dokumenti na engleskom, ali imat ćemo i druge jezike. U svakom slučaju želim reći sljedeće. E, regionalni parlamenti se također moraju uključiti u akcije. Mi u svakom slučaju pozivamo i lokalne vlade i lokalne parlamente da se uključe u sve ove akcije i oni su e, vrlo dobro došli. Što se tiče razdoblja 2007. 2013. godine, moram reći da se slažem s vama što ste rekli vezano uz odobravanje programa. Neke smo e, odobrili e, godinu dana ranije, ali nismo imali znači tijela koja su bila imenovana, no bilo je dovoljno vremena za pripremu. Neke države članice su nove, ali smo imali sedam godina ekspertize na raspolaganju i mislim da e, iz tih sedam godina smo nešto trebali naučiti. Naravno, neke države e, po prvi puta provode e, ovakve akcije, a Naravno, moramo koristiti tu e, politiku kako bi se smanjile razlike u regijama i u razvoju određenih regija. Što se tiče 2016. nadam se da nećemo izgubiti tu godinu. Apsorpcija u nekim e, zemljama je još uvijek 0,1 ili 0,2% i to je zapravo velika šteta. Gospodin Varkarcel, hvala vam na vašim riječima i što se tiče uloge komisije, kad govorimo o urbanoj agendi, mi onda surađujemo sa svim dionicima svakodnevno. E, providimo akcije u okviru različitih partnerstava Također dajemo i stručnu pomoć e, što se tiče urbanih e, pitanja i problema. Komisija će također biti uključena i u provedbu e, akcijskih planova. A mi ćemo naravno i nadgledati, nadzirati i izvješćivati na redovitoj bazi i izvješćavat ćemo i parlament i vijeće. Kad govorimo o partnerstvima, onda nudimo također i tehničku pomoć i također razmišljamo o tome da omogućimo e, objavljivanje smjernica i dokumenata. A također želimo i stvoriti poveznice sa drugim e, europskim institucijama, konsultativnim tijelima i međunarodnim organizacijama. Komisija u svakom slučaju će biti stabilni partner i nadam se da ćemo mi biti zapravo pokretač urbane agende. Hvala vam na vašem vremenu, hvala vam na ovom, e, ovoj razmjeni mišljenja i nadam se da ćemo se što prije susresti nakon ljetne stanke. Hvala povjerenice što ste došli na sastanak našeg odbora. Hvala vam na vremenu, hvala vam na svim odgovorima. Sastaćemo se ponovno u rujnu nakon ljetne stanke. A sutra i preko sutra u Sofiji se održava značajna konferencija o ex post E, procjeni. A i bit će mi drago da vam kasnije e, dam e, sve najbitnije elemente s te konferencije što će predstaviti komisija. Now, ladies and gentlemen, we can continue with our agenda. The next... Nastavljamo sada s našim dnevnim redom. Sljedeća točka dnevnog reda je posvećena javnom saslušanju o procjeni doprinosa europskih strukturnih e, fondova i investicijskih fondova. Na taj način ćemo nadopuniti pripremu za izvješće koje piše gospodin Van Mistelroj. Program za zaslušanje ste dobili zasebno. Samo par informacija o tome kako će saslušanje biti organizirano. Najprije će svakih od naših gostiju dobiti 10 minuta, po 10 minuta za vlastito izlaganje. Nakon toga ću dati riječ predstavnicima odbora, dakle članovima odbora i predstavnicima Europske komisije. A za kraj će izvjestitelj odbora e, e, e E, dobiti riječ. A, a e, također ćemo čuti i primjedbe izvjestitelja odbora Regi. Da vas podsjetim, odbor EMPO je pridruženi odbor ovdje sukladno članku 54. U tom mm, ime pozdravljam gospodina Pirinskog na naš sastanak. Možemo sada preći na naš dnevni red. Dajem riječ gospodinu Runovan Ragu koji je u iz Nizozemske i on e, je, je direktor programa. Hvala lijepa što ste me pozvali da dođem na ovaj sastanak te da komentiram o e, onome što smo e, dogovorili za naše programsko razdoblje. Ja dolazim e, sa zapada nizozemske e, gdje živi veliki dio nizozemskog stanovništva. Tamo su i Amsterdam i Rotterdam. Regija je inovativna, ali program je malen. I imamo 180 na EDF-a, a, e, također smo i je to smanjeno u odnosu na prethodno proračunsko razdoblje. Naš je program u 50% posvećen inovacijama, naročito za mala i srednja poduzeća, a također idemo na nisku ugljičnu eh, ekonomiju i imamo dakle četiri ITI-a o kojem ću vam nešto kasnije reći više. Ukratko ću se usvrnuti na pet aspekata e, novih e, smjerova koje dajemo za razdoblje 2014. do 2020. godine. U posljednjih e, pola sata čuo sam neka zanimljiva razmišljanja članova ovog odbora, a mi vidjet ćete da mi te neke uvjeti ispunjavamo u praksi. Kada gledamo na specifične e, preporuke za pojedinoj zemlji e, i kada to kombiniramo sa tematskim ciljevima, e, tražimo dakle više fokusiranja u samim programima, naročito kada se radi o strukturnim preporukama. Ona su vrlo korisna kako bismo se koncentrirali na politike moj program u Nizozemskoj je vodeći u Europi po pitanju patenata i temeljnih istraživanja, ali ne toliko po pitanju valorizacije. Mi smo se, dakle, zahvaljujući specifičnih preporuka po zemljama, e, više orijentirali na valorizaciju. Te vidimo da e, sada e, imamo projekte koji su ušli u jednu višu fazu inovacije, dakle dobivaju e, prave preporuke. Malo više sam negativan kada se radi o uvjetovanosti. U osnovi, iako nisu sve e, bile vrlo učinkovite iz dva razloga, glavni e, dionici E, kada smo govorili o nacionalnostima nisu isti kao u našoj zemlji. Ali e, moramo čekati prije provedbe regionalnih programa i e, moramo reći da je došlo do prilično velikog kašnjenja zbog ante ex ante uvjetovanosti jer uvjeti tu nisu bili ispunjeni. Dakle, ponekada smo morali dulje čekati na ulaganja nego što je bilo potrebno. Isto tako, ta ulaganja su bila uvijek dovoljno proporcionalna količini uloženog novca. Dakle, to su neke više negativne primjedbe na način funkcioniranja ex ante uvjetovanosti. Ja mislim da pametna specializacija za um, inovacije je nešto što je donijelo rezultata. Ja mislim da i jake regionalne politike za inovacije već postoje na regionalnoj razini i moglo bi se koristiti i za eksante uvjetovanost umjesto kreiranje novih politika. Dakle, možda bi se samo moglo poboljšati nešto što već dobro funkcionira, a ne da se ide na pametnu specijalizaciju u korištenju strukturnih fondova. Mislim dakle da je, se radi o dobro eksante uvjetovanosti kod ovakvih programa. Iz eh, naših iskustava mislim eh, da je eh, nešto što bi savjet bio da se nastavi sa pametnom specijalizacijom, ali da se nađe e, druga vrsta a ex ante uvjetovanosti kako bismo ograničili energiju i mislim da će nacionalni i e, regionalne razine trebali zapravo uvesti još neka dodatna pravila. Druga stvar o kojoj želim govoriti su tematske koncentracije. U našem dijelu zemlje e, bilo je vrlo korisno kako bismo bili učinkoviti i dali bolje rezultate. Dakle, e, da e, se koristimo e, više specijaliziranom politikom, a ne jednom širom politikom, jer smo se zaista morali držati tematskih izbora koji su ranije napravljeni. Ono što je možda bilo lošije jest da je pristup ponekad bio previše stručan, previše tehničke prirode. Time želim reći da kada napravite određenu izbor za određenu tematiku, onda vam Europska komisija zabrani da se bavite ovim ili onim. Mislim da je to bilo prestrogo načinjeno, jer cilj bi trebao biti tematski cilj, a ne određena aktivnost. Jer e, ponekada ako se neka aktivnost pokazala korisnom za jedan tematski cilj, nema razloga da je se ponovno ne upotrebi za e, nešto drugo. Dakle, imali smo određen e, broj tema, e, aktivnosti koje smo smjeli, a druge koje nismo smjeli napraviti, jer mislim da su, je to trebalo biti puno fleksibilnije. Što se tiče upravljanja na više razina, u periodu 2014-2020 godine, zahvaljujući kodeksu ponašanja, mislim da smo uspjeli pridobiti više e, dionika. U e, našoj zemlji smo navikli da mnogi sudjeluju u projektima, ali dobro je da smo vidjeli da i u drugim zemljama više dionika i više raznih vrsnih dionika je u tome sudjelovalo. Međutim, teško je poboljšati sam rezultat te strane. Zašto? Zato što s jedne strane želite da dionici igraju važnu ulogu u biranju projekata, a s druge strane želite zadržati neovisnost prilikom izbora projekata. Prema tome vidimo da je uloga e, dionika manja nego što se očekivalo ili željelo. Mislim stoga da moramo pokušati iznaći instrumente kako bismo se orijentirali na to da ponudimo ono što tržište traži. I moramo E, zaista omogućiti da se isporuči ono što treba tvrtkama u svakodnevnom radu. Kada gledamo upravljanju na više razina, onda e, se možemo e, dovesti u pitanje različite mehanizme kojima se dolazi do rezultata. Vidim da ste i vi to spomenuli dok sam vas slušao, jer ne koriste se uvijek ista pravila niti isti mehanizmi, što znači da je teško doći do sinergije A kada gledate na koji se način upravlja tim dvama instrumentima, e, vrlo su vrlo različiti, naročito lokalni i regionalni e, dionici i lokalne i regionalne vlasti ne sudjeluju u tome na isti način, e, a to zapravo onemogućuje sinergiju. Što se tiče usmjeravanja na rezultate, moram reći da je preuranjeno da bismo mogli reći hoće li sve ovo polučiti uspjeh ili neće. Moramo sada vidjeti pokazatelje rezultata koji će se sada po prvi puta izmjeriti i vidjet će se hoće li ili neće dobiti nešto više sredstava ovisno o rezultatima. E, prema tome, morali bismo također e, to povezati sa polaganjem računa o tome koliko se napredovalo. Treba imati jedan pouzdan sustav e, prema kojem bi se odredilo na što bi se moglo staviti veći naglasak. To je dobro napraviti općenito uzeši, radi se o dobrom instrumentu. Trebali bismo također više objašnjavati kako su e, se mogu obrazložiti pokazatelji, a ne toliko sama tehnička pitanja vezana za to. Više se dakle govorilo o tehnikalijama pokazatelja, a ne o razlozima zašto se pojedini parametar odabrao. Ja mislim, kao što sam već ranije rekla, trebalo bi biti malo manje e, stručno, a malo više se trebaju obrazložiti razlozi za pojedini izbor i to će sasvim sigurno poboljšati rezultate programa. Što se tiče pojednostavnivanja, e, do sada smo dobili dobre rezultate, naročito pojednostavljeni rezultati za EDF, to je moja specijalnost. E, treba dakle smanjiti puno administrativnog opterećenja i opterećenja prilikom nadzora. Ono što nije toliko dobro jest da sada u odnosu na period 2007. i 2014. imamo e, četiri puta više pravila što se tiče njihove dužine. A ako imate puno više eh, pravila, znači to provedbenih eh, i delegiranih akata, onda ona nisu nužno bolja, nisu nužno lošija, ali čuli smo da ih ima jako mnogo i moramo ih bolje iskoristiti E, da budu e, puno lakši za korištenje i da se lako mogu kombinirati. U našem smo programu udio uspjeli podići sa 10 na 40%. Međutim, teško je sada ostvariti tako nešto s obzirom na same propise. Ti propisi se i dalje stalno mijenjaju, a ne, još uvijek komisija nije dala svoje tumačenje o tome. Dugo smo trebali čekati prošli puta e, kada su usvojeni delegirani, implementirani propis, provedbeni propisi, a što nije u redu jer e, se mora raspolagati e, sa očekivanjima, tako da dionici znaju što se od projekata očekuje. Nešto o sinergiji, mislim da je došlo do poboljšanja po pitanju sinergije. U e, našem programu imamo ITI za e, europske fondove i to je dakle vezano za zakonodavstvo, ali ti fondovi također su vezani i za polaganje računa. Koliko sam vidio, te fondovi e, i e, uredbe nisu još e, završeni, nisu još dovoljni i mislim da moramo nešto napraviti kako bi se sinergija poboljšala. Sinergija je također vezana sa mehanizmima za dolaženje do rezultata. Međutim, u svaki mehanizam ima svoje e, svoja e, pravila i tako se ne mogu kombinirati e, primjerice oni koje ulaze u kategoriju državnih potpora ili pak druge vidove. Dakle, situacija je takva kakva je, kakva jest bolje nego što je bila, ali morali bismo imati više potpora e, i poticaja kako e, bismo sve to mogli uklopiti za sljedeće razdoblje. Prije zaključka još nešto o financijskim instrumentima. 11% do 44% o tome sam vam već govorio. Napravili smo to na dobrovoljnoj bazi E, mislimo da barem bogatije zemlje bi trebali imati obvezu da na jedan kružan način e, koriste strukturne fondove. Što se tiče lokalnih i regionalnih vlasti, mislimo da bi bilo dobro da se koristi više sinergija između EFSI-a i strukturnih fondova. Ti e, mehanizmi vezani za rezultate su vrlo različiti i e, dobili smo sve to vrlo kasno i tu se situacija može poboljšati. Zaključno mogu reći da smo 2014. do 2020. godine dobili bolje rezultate, naime programe koji su više usmjereni dobivanju rezultata. Međutim, još uvijek bi se situacija mogla poboljšati. E, uz, dakle, e, dokaze koje imamo, mogli bismo imati bolje rezultate i možda bismo se više trebali usmjeriti na te okvire za rezultate. Mislim da trebamo nastaviti sa tematskim fokusom i specifičnim e, preporukama po zemljama. Trebamo također uspostaviti e, sinergiju, uskladiti fondove između različitih e, vidova potpora. Trebamo također vidjeti da li u trenutna tri mehanizma za davanje rezultata postoji sinergija i sukladnost E, bilo da se EFSI-u i strukturnim fondovima, moramo vidjeti da li tri e, mehanizma za davanje rezultata, da li e, i će postojati sinergija i možemo li koristiti na dugi rok. Hvala lijepo. Sada riječ ima sljedeći govornik. To je gospodin Peter Heil, koji je direktor poduzeća Altus iz Budimpešte. Moram vas podsjetiti da imamo samo deset minuta, zaista. <clears throat> Gospođo predsjedavajuća, dragi gosti, članovi parlamenta, hvala vam i s moje strane. Što vam se mogu danas obratiti? Ja ću se pokušati držati ovog eh, vremena od deset minuta. Dakle, moj osobni pozadina je da sam radio već gotovo 15 godina radim sa sredstvima iz EU fondova i Uglavnom pokušavam programskim periodima e, sam radio s programskim periodima od 2004. do 2014. Nedavno u zadnje vrijeme sam radio kao konzultant u više zemalja i zemalja koje su u fazi pristupa Europskoj uniji. Prema tome sve ono što ću ovdje govoriti danas nadam se da je u vezi i sa ključnim aspektima novih ureda, bar na tom području. Vjerojatno ćete se složiti sa mnom da su tri ključna aspekta ovih novih regulacija i novih inicijativa. Prvi bi bio da se uredbe doista i regulacije zakonske trebaju fokusirati na postizanje rezultata u kontekstu Europske unije plana razvoja do 2020. Zatim drugo je integrirani pristup za teritorijalni razvoj a treći bi bio, ako hoćete, ponovno naglasak na bolje koordinaciji sredstava i učinkovitosti menadžmenta, dakle upravljanja istima. Za one koji imaju iskustva sa strukturnim fondovima, reći će da nije to, ništa od toga nije tako fundamentalno. Međutim, mi smo imali u prošlom periodu namjensko odvajanje sredstava prema agendi iz Lisabona. I sad u zemlji iz koje ja dolazim, Mađarskoj, to uopće nije bio od ono, fundamentalne važnosti. Isto tako mogli bi reći za teritorijalni pristup, da smo barem za tu imali neke makroregionalne strategije koje su prije 2014. već primijenjene. Imali smo i posebne programe za regije koje su geografski imale stanovite hendikepe ili za različite regije koje su bile posebno zaostale siromašne i tako dalje. I kad, kad se sjetimo moje vlastite zemlje, mi nismo imali samo takve regionalne programe, nego i programe koje su posebno ciljale na vulnerabilne, osjetljivije e, skupine koje treba zaštititi. A sada mogu reći da imamo puno više detalja, puno preciznosti, više puno pomoći, puno metodoloških prijedloga i puno recimo smjernica prema kojima se mogu zemlje članice orijentirati kada traže prinociranje nekog projekta iz tih fondova. A što se tiče učinkovitosti menadžmenta, tu svi znamo da je simplifikacija jedna uvijek aktualna tema, pravi evergreen kod nas u našoj struci. Mislim da smo u tom području puno učinili. Samo da vam kažem simplificirane opcije troškova i različite odredbe koje su riješile da se upravljanje programima kompletno elektronski obavlja i mislim sad smo još na putu da to sve bude elektronizirano, dakle što da kažem. U redu, mi nismo baš e, otkrili toplu vodu u ovom novom programskom razdoblju do 2020. ali ipak ima novih razvoja i možda jedna poboljšanje postojećih alatki i oruđa. I mislimo da sve to skupa je povezano našom željom da stvorimo dodanu vrijednost na evropskoj razini. I našom željom da se stvarno orijentiramo i fokusiramo na postizanje rezultata. E sad kako? Ako pogledate trenutne operativne programe, vidjet ćete nedvojbeno da su se jako izmijenili. A vidjet ćete i da su nevjerojatno komplicirani. Možda treba imati na umu da je e, priješnje postoje, da prije ti naši operativni planovi nisu uopće postojali u nekakvom papirnatom iznanju, nego su samo u Briselu bili u kompjutorima. A sad vidite, to je jako teško onda neki puta ih protumačiti. Možda je to zato što smo imali dva pristupa programiranju koji se nisu nikako mogli kombinirati, izbližiti. Jedan smo imali onaj tradicionalni, kako smo uvijek radili, obavljali taj posao. Drugi pristup se fokusirao na tematske ciljeve, investicije prioritete investicijama i specifične e, ciljeve koje trebamo ostvariti. E, a oba pristupa se u biti potrebna. Međutim, sad kako je sve to ispalo, mislim da smo mi obeshrabrili naše građane da pokušaju uopće razumjeti šta smo sa programima napravili. I mislim da smo isto tako u našim vrlo specifičnim, vrlo dobro elaboriranim, sofisticiranim okvirima koje smo imali, de facto profulali jer im nismo pomogli građanima da uđu u to. Dakle, mi imamo isto tako jedan vrlo sofisticirani proces izvještavanja i nadzora pa mislim da bi u sljedećem programskom periodu mogli ponovno razmotriti naš tehnički pristup programiranju. Evo, tu imamo jednu malu napomenu u zagradi. Jedna stvari koja sam zadnjih godina bavila je bilo davati upravo savjet na Balkanu zemljama koje su u fazi pristupa. I onda naravno na, na području kohezijske politike uhodavati jednu razminu najboljih praksi i primjera. Naravno, mi smo već diljem Zapadnog Balkana puno toga uspjevali učiniti, ali se jednostavno nisam usudio pokazati im te programe. Jer mislim da bi, da su vidjeli sve ovo što ih čeka, možda bi neka od njih povukla jednostavno svoju aplikaciju da se otvore pregovori pristupa Evropskoj uniji od užasa i straha. Ali dobro, šalu na stranu. Mislim da je ovdje, kad sve u svemu kad gledamo, mislimo da je ovo sve prilično dobro usklađeno sa našim razvojnim programom za Europu do 2020. Jer kad pogledam recimo i moju zemlju, Mađarsku, vidim da se ona toliko izmijenila od tom razdoblju nakon 2007. do 2013. I mislim da se zemlja promijenila zahvaljujući svemu što je tu učinjeno. Osim toga imamo vrlo jasnu programsku logiku. Programi su tehnički bolje pripremljeni, puno su životniji, da tako velimo Isto tako istina je da komisija uspjela prilično učinkovito pregovarati sa zemljama članicama, što znači da je Europa 2020. i Evropska agenda jako prisutna u programima u svakoj zemlji i mislim da je to nešto na čemu treba komisiji može se samo čestitati. S druge strane, jasno, je bilo priličnih izazova, mislim, s tim programima za zemlje članice i koliko sam ja mogao vidjeti, u biti su svi E, patili dok su oni zbog tih tehničkih detalja dok su to uhodali, dok su to ustanovili u svojim zemljama, ali bilo je novo što je, je i teško. Mislim da to pokazuje činjenicu da se proces programiranja je zakasnio za više od godinu dana u odnosu na programske razdoblje od 2007. gdje smo isto bili već godinu dana prekasni. Pa možda bi trebali u sljedećem razdoblju već na vrijeme početi kako bi stvar ubrzali jer inače ćemo na kraju opet izgubiti barem jednu godinu kako stvari stoje. Ali, tri stvari još moram reći u vezi ovog pogleda u budućnost. Mislim da bi trebali uložiti napor kako bi dalje simplificirali programski proces. Mi smo do sada prošli kroz velike napore oko programiranja i mi smo pokazali da to može raditi, funkcionirati, da možemo imati dobre rezultate, da imamo jasne okvire za našu performansu, ali mislim da bi trebali lakše moći sve objasniti građanima osim ovog vrlo točnog, ali vrlo prepreciznog navođenja popisa svih očekivanih rezultata koji će izaći na kraju kada je output. Druga stvar, mi znamo da je papir vrlo strpljiv i da možemo puno stvari obećati e, u komisijnim izvješćima evropskim građanima i zaista kroz naše programe. Ali implementacija, o njoj će sve ovisiti, ona je najbitnija. Ja sam čitala u jednom od priopćenja za javnost koje su objavili predsjednici komisije, da je sad stvari prepuštaju zemljama članicama da implementiraju te programe, da to provedu. Da, to je istina, ali oni dijele menadžment, dijele upravu. Pa bi komisija trebala ostati na terenu i trebala bi nadzirati što se događa. Jer postoji čitav niz različitih mogućnosti gdje možete na kraju krajeva zaobići ono što se na ishodišno planiralo u programu. Pa to treba nadzirati. Treća stvar je jedna relativno općenita napomena koja mislim da ide malo u smjeru onog što piše u izvješću komisije. Naime, to je problem koji nadraste čak ono što je u komisijnom izvješću. Barim smo u moje zemlji nedavno imali jednu prilično nesretnu raspravu o tome zašto uopće postoji kohezijska politika. I Mislim da bi se većina vas u prostoriji složila sa mnom kad kažem da ima dvostruku misiju. S jedne strane treba služiti kao investicijski instrument za čitavu Europu, a s druge strane instrument solidarnosti. Neki od e, sudionika u toj raspravi iz moje zemlje su rekli a to je samo nešto što zapravo dolazi i što se vezano za tu činjenicu da smo članovi Europske unije i to je zapravo nešto što samo po sebi podrazumijeva, dolazi s tim imamo pravo na te fondove, imamo pravo posezati za sredstvima ista fondova. Ali mislim da mora biti jasno da je kohezijski fondovi su instrument solidarnosti i mislim da je to barem ona Europa koju barem dobar dio ljudi ovdje želi ostvariti i izgraditi. Mislim da kad se u parlamentu raspravlja o korištenju tih fondova za razdoblje od 2014. do 2020. ne smijemo zaboraviti pritom da je kohezijska politika jedna od najdirektnijih odgovora na neka od najneugodnijih pitanja koje se danas mogu pojaviti. Ako neko ne želi E, iskazati solidarnost u mnogim stvarima bitnim za Evropsku uniju, onda ne treba i nema pravo se ni slušati kohezijskim fondovima, niti se nadovezivati na tu politiku. Hvala lijepo. Naš sljedeći govornik će se skrenuti, govoriti više o ekološkoj komponenti, ekološkoj dimenziji kohezijske politike. Dakle, riječ je o gospođi Irene Lucius, koja će govoriti upravo o toj komponenti ekologije. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo. Evo, u sljedećih desetak minuta bih željela naglasiti neke aspekte vezane za klimatsku i ekološku dimenziju kohezijske politike. I, e, inače ja uglavnom radim u novim zemljama članicama Europske unije i baš se upravo na to i fokusiram, dakle ekologiju i klimu u kohezijskoj politici. Zašto je Europski e, strukturni investicijski fond tako važan? Zato što može stvoriti strateški okvir za stvaranje zelenih poslova, a organizacija koja predstavljam je WWF i to je jedan NGO. Mi smo prije nekoliko godina objavili studiju koja je pokazala ogromni potencijal posebno kohezijske politike za stvaranje tih naših zelenih radnih mjesta. Osim toga može stvoriti potrebne incentive, dakle motivacije za učinkovitost korištenja resursa i primaknuti nas nisko niskougljično gospodarstvo. Osim toga može potaknuti na investiranje u prirodne kapitale i može smanjiti vrlo štetne subvencije i državne potpore. I sad, članak 16 koji kaže, kaže nešto vrlo relevantno u tom kontekstu. Kaže najme da su investicije postale učinkovitije, fokusiranije i više orijentirane na rezultate. Oni kažu da se i prirodna baština na taj način podupire, govore o bitnoj kontribuciji pridonosu u niskougljišnoj ekonomiji i govori da je CLD također jedan vrlo moćan instrument u regionalnom kontekstu je jasno taj e, pristup koordiniran i to bolje koordiniran zahvaljujući kohezijskoj politici a isto tako je i transnacionalna suradnja vrlo bitna koja se na taj način isto potiče. Nadalje govori da je potrebno više e, potpore komisijina, dakle više, više jača komisijina potpora i govori o tome da je treba simplificirati naš način rada i pristup. Pa sad ću vam to malo pojasniti što sam mislila. Da počnemo o tome e, o tome šta je naše analize pokazale u vezi investicija koje su postale učinkovitije, fokusiranije i više orijentirane na rezultate. Pokazali su da su to sadašnji indikatori ciljeva i programa, na primjer za programe Natura 2000, i ostale akcije bili previše općenite prirode. Mi također neki put da, su, da nemamo dovoljno i da nam nedostaju podaci za outputa iz izlaska. Izlazni podaci, dakle primjerice mape za habitate i na podaci o tome koliko je energetike ušteđeno što naravno onda sprječava pravo mjerenje i atribuciju programskih rezultata. Strateške ekološke procjene nisu dovoljno detaljne također, nisu dovoljno dobre i to naravno može donijeti potencijalnih e, šteta po okoliš, ali naravno ima tu i stanovitih mogućih benefita koristi. Evo da vam dam samo nekoliko primjera. Recimo imali smo jedan jako loše dizajniran projekt navigacije ili smo imali projekte zaštite od poplava za koje mislimo da su se mogli napraviti puno bolje, ali imamo i pozitivnih primjera koji mogu de facto inspirirati i potaknuti na daljnje boljitak. Zatim, uključivanje, još uvijek nam fali uključivanje te komponente u sva ostala područja politike, takozvani mainstreaming. E sad, da li to zaista podupira našu prirodnu baštinu? Mi vjerujemo da se mogu kroz te programe skrojiti po mjeri, dakle, mali programi koji idu uz različite projekte kao recimo Habit i prate direktivu o pticama i habitatima ptica i koji direktno onda mogu pomoći. I zatim vjerujemo da bi financiranje Natura 2000, svih lokacija Natura 2000 trebali postati puno, puno specifičniji i vezani za svaku specifičnu lokaciju. Nadalje mislimo da ESIF još uvijek nije sustavno spriječio štete koje su nastale Nature 2000, primjerice zbog loše planiranih navodnjavanja bitke negdje, biljke negdje i tako dalje. Zatim, šta je sa zemljama srednje i istočne Europe? Mi po našem iskustvu smo vidjeli da koriste samo 6% kohezijskih fondova u projekte koji podupiru energetsku učinkovitost i općenito se događaju na području klimatskih eh, promjena tako, iako se još uvijek velike investicije vrše u različite projekte, ali oni ti projekti su vrlo često upravo mm, imaju učinke koji su upravo suprotni ovim projektima koji trebali očuvati ekoliš, nažalost. Zatim vidimo da nema dovoljno poticaja za održivu za održivu obnovljivu energiju, dakle fokus je apsolutno na tim res tehnologijama, mnoge zemlje preferiraju da investiraju u bioplin, i, ali bez dovoljnih standarda održivosti, što može ponovno dovesti do zapravo kontraproduktivnih investicija u, u te projekte kod njih glede ekologije. Zatim, vrlo često im nedostaju kriteriji održivosti, primjerice baš kad se radi o biomasi, a zatim trebali bi tu recimo biti zdrave mjere koje bi ublažile posljedice promjene klime i koje bi ublažile posljedice bilo kakvih recimo investicija ako hoćete u pretjeranu proizvodnju bioplina i e, zaštitili okoliš i pomogli ostvarenju naših ciljeva koje imamo za klimu. Prema tome, ako se to događa, onda vidimo da su ti projekti upravo kontra, vrlo često kontraproduktivni ostvarenju ovih naših ekoloških ciljeva. Nadalje, CLD. Šta smo mi do sada primijetili? Da su to njihova tijela koja se povjeravaju na provođenje mjera za zaštitu biodiverziteta, ali vrlo često pritom tim lokalnim tijelima nedostaju kapaciteti, stručnost i zbog toga je odabir, transparentni odabir projekta vrlo težak i predstavlja pravi izazov kod tih lokalnih tijela. Na kraju govorimo o makroregionalnim strategijama. Mi vidimo da se alociralo samo 71 milijun eura ukupnog proračuna za ekološke projekte u našem transnacionalnom programu koji je se ticao svih regija kroz koje protiče Dunav. Vidjeli smo da je ogromna bila potreba u tim regijama uz Dunav da se naprave ti projekti, ali jednostavno nisu zakasnili i nije bilo dovoljno sredstva alocirano. Da li postoji potreba za više e, potpore od strane komisije? Da, doista postoji. Jer vidimo da lokalnim vlastima vrlo često nedostaju uz onog što smo već rekli dovoljnu stručnost i procjene projekata i recimo kapacitet da imaju neke fokusne točke gdje će objediniti sve što je u vezi rada na tom projektu kako bi recimo procijenili e, opće projekte, prijedloge projekata koji se odnosu na biodiverznolikost ili klimatske projekte. I tu mislimo da bi komisija trebala odigrati veliku ulogu. Zatim kvaliteta nadzora i evaluacija, evaluacijskih planova kao i metoda je vrlo različita što smo vidjeli posebno na projektima u Bugarskoj i tu treba pomoći komisije više. Da li je potreba za pojednostavljenjem pristupa prisutna? Da, pogotovo te uvjete pojednostaviti za nevladine organizacije kojima je sada jako teško, pogotovo u fazi predfinanciranja. Jer vrlo često oni imaju vrlo ograničen pristup. I kad kad nemaju, primjerice Mađarska, nemaju mogućnosti doći do sredstava od eh, različitih institucija jer čitavo financiranje bioraznolikosti je uvijek se odnosi samo na uprave i e, direktorije nacionalnih parkova, ali nikog drugog. A onda NGO-ovi tu kratko prođu, loše prođu. Zatim, mislimo da treba proširiti rokove jer je za implementaciju EFSI-evih projekata financiranih iz EFSI-a treba više vremena. Zatim pozitivan razvoj vidimo da su ngo ovi dobili pravo na glasanja u onom odboru za nadzor, monitoring komitiju i tu oni de facto funkcioniraju kao jedna vrsta nadzornika ili pasa čuvara koji će odmah vidjeti gdje se nešto štetno događa i da li se negdje daju neke štetne subvencije ili državne potvore, a osim toga i savjetuju. NGO-vi i civilne organizacije i mogu takve stvari dati i dalje e, e, da pružati te savjetodavne usluge. Da zapravo da zaključimo sada Ehm, na taj način ćemo sa preporukama ćemo investicije učiniti efektivnijim, fokusiranijim, orijentiranijim prema rezultatima i popravit ćemo našu logiku prema kojoj mi interveniramo. Standardizirat ćemo indikatore rezultata u programima i na razini projekata, a isto tako ćemo i s javnošću podijeliti u real time sve informacije koje su relevantne za njih. Nadalje, mislimo da ćemo biti i bolji. Apsolutno će biti bolje za bioraznolikost, a mislimo da će i biti puno transparentnije tako da će i publika imati veći uvid u to i moći više kontrolirati. Mi bi svakako voljeli da se još u budućnosti u ovom novom programskom razdoblju kod svakog programa uzme u obzir mogućnost većeg individualnog kroja, dakle da se sve individualno skroje po potrebama svakog specifičnog projekta ili recimo neke nevladine organizacije koja u tome sudjela kao nositelj tog projekta. Nadalje, više bi sredstava trebalo e, odvojiti za oko ekološku dimenziju transnacionalnih programa i e, zatim ne bi trebale nikakve državne potpore ići za tehnologije koje se još uvijek baziraju na fosilnom gorivu, niti za resove projekte koje smanjuju prirodni kapital. Mi dakle vidimo da više ljudi i više pomoći od komisije, da bi to bilo od velike koristi, pogotovo i recimo kod e, razmjene informacija o klimatskim promjenama, ali i kod tehničke pomoći za angažman svih e, nevladinih organizacija. Na kraju mislimo da bi pojednostavljen pristup bio dobar za sve, pogotovo i uključujući i nevladine organizacije. Hvala vam puno. Ovo je bila jedna zanimljiva intervencija, a sada dajem riječ gospodinu Gorže Raku. Je li to dovoljno točno, Gorželak? Je. Izvolite direktor e, Centra za lokalne istočnoevropske i evropske studije u sveučilišta u Varšavi. Gospodje Gospođo predsjednice, dame i gospodo, hvala vam na pozivu. Izazov je govoriti pred ovim skupom. A ja ću vam sada reći e, nešto kako ja vidim što se događa u središnjoj istočnoj Europi, u zemljama središnjoj i istočnoj Europe, kako kohezijska politika može doprinijeti otvorenosti e, njihovih gospodarstava i konkurentnosti gospodarstava toj regije. Možemo reći da nakon 1990. godine mnoge e, od tih zemalja su e, znači povećale gospodarski rast, povećale BDP, i nakon ove prijelaza sa komunizmu na tržišno gospodarstvo e, napredak je bio postegnut. E, možemo reći, no e, možemo reći da u svakom slučaju što se tiče samog gospodarskog rasta nakon 2004. godine čak i e, najgori gospodarski rast u zemljama istočne i središnje Europe je bio bolji od onih u naj, e, najgoroj europskoj e, zapadnoj zemlji. Možemo reći da je gospodarski rast bio veći e, od Švedske i Austrije, na primjer. No da li to može trajati za uvijek? Mi smo si postavili to pitanje o e, o studiji, postavljali smo si ta pitanja u, vezano s koheziju središnje istočne Europe i odgovor je ne. Zato što imamo cijeli niz izazova pred e, zemljama te regije. Oni su do sada prije svega svoj uspjeh osnivali na vanjskim resursima. Možemo reći da inovativnost još uvijek nije dovoljna. A osim izuzeća Slovenije, e, možemo reći da je inovativnost u okviru same, e, e, u odnosu na cjelokupnu Europsku uniju mala. Možemo reći da izvor konkurentnosti e, što se tiče vanjskih resursa je polako opada i ne postoji mogućnost borbe sa nekim drugim izazovima koje dolaze iz e, Azije. Imamo također i prijetnje vezano uz sustave mirovinskog osiguranja koji e, je ponekad čak i pred mogućnošću kraha. Budući da su tu cijeli niz e, demografskih izazova. Imamo također i e, cijeli niz izazova što se tiče samog okoliša i ekološkog upravljanja i to je nešto što ne čini veliki dio samog razvoja. Imamo i tu stupicu e, srednjeg prihoda imamo znači otprilike 15 tisuća dolara po glavi stanovnika, moramo izaći iz tog prihoda, moramo promicati inovativnost i pronaći nove načine razvoja. Sada postavljamo si pitanje u kojem smislu sporazumi o partnerstvu koji postoje na e, papiru, e, kako znači sve te odredbe se e, implementiraju na terenu i koja je provedba kohezijske politike. Moramo reći da prije svega imamo previše teške infrastrukture i Teška instruktura je sve manje važna, a zapravo institucije, isto tako vještina, socijalni, kapital, to je infrastruktura, takozvana lagana infrastruktura, meka infrastruktura koja je izuzetno važna. Imamo također e, primjere e, koji su tako zemalja koji su zapravo bili uhvaćeni u tu stupinu, stupicu neučinkovitosti. Imamo e, sve veću ideju da svi moraju koristiti kohezijsku politiku. Vratit ću se malo kasnije na to. A kad govorimo o istraživanju i razvoju, te strategije nisu dovoljno učinkovite. Postavljamo si pitanje, otvoreno to je pitanje kako nastavite sa ovim politikama na području istraživanja i razvoja. Zadnji e, dio na je izuzetno važno. Ne znamo koji su zapravo veze sa lokalnim znači kohezijskom politikom e, i e, ZPP-om. Postoje određene podaci koji su zapravo kontradiktorni. Kad e, E, govorimo o tim poveznicama. E, što se tiče okoliša, neke zemlje kao moje e, ne žele zapravo ići u smjeru dekarbonizacije. Mi naravno branimo određenoj mjeri svoje rudarstvo i to je pogreška. Mi uvozimo također mnogo starih vozila, a ne kupujemo nova vozila. To je također problem koji povećava zakađenost. A u određenim problem, e, znači momentima imamo, imamo i previše investicija što, na lokalnoj razini. Imamo određene e, strukture koje su e, bile u, znači, ustanovljene u okviru e, kohezijske politike, a neka to zapravo može biti manjkavost, a ne pozitivna stvar za razvoj lokalnih zajednica. Ono što je također problem je e, zaposlenost žena i napredak na tom području je u ovoj, e, ovom području manje nego u Europskoj uniji, 17 država Europske unije. Mi nemamo također dovoljno e, razvijeno učenje na dugi rok, cijelo životno učenje, to se mora ostvariti u okviru e, kohezijske politike. U nekim državama također imamo i probleme e, multidimenzionalnih e, zapravo problema koji se povezuju sa Roma populacijom. Imamo tako Imamo također e, ovo pitanje institucionalne konvergencije. Što se tiče napretka institucije, u našoj studiji smo vidjeli da je napretak se zaustavio nakon 2003. godine. Da, mi smo to prihvatili. E, znači, vidjeli smo zapravo da je taj napredak manji nego što je bio prije pridruživanja. postoji zapravo taj sindrom ovisnosti o potporama. To nismo mi razvili, nego je to također sindrom koji je e, poznat u okviru i međunarodnih programa. Taj sindrom smo vidjeli pri 20 godina u Portugalu, a sada ga također prepoznajemo u zemljama središnje i istočne Europe. Portugal je e, zemlja koja najviše e, ovisi o e, europskom novcu što se tiče javnih ulaganja taj e, sindrom e, ovisnosti o potpora zapravo onemogućava naše mogućnosti kako bismo uzeli svoju budućnost u svoje ruke. To je zapravo određeni na psihološka probleme, e, psihološki problemi, to zovemo takozvani sindrom socijalne psihologije u okviru e, politika e, kohezije. Ponekad imamo tu viziju da novac koji dolazi iz Europske unije lako dobiven novac. To je ono što zapravo ja prepozem. Naravno što se tiče poljoprivredne politike, isto tako kohezijske politike, u ovim zemljama postoji veliki napredak, no isto tako trebamo prepoznati i probleme. U sporazumima o e, partnerstvu ne govori se o regionalnoj strukturi. Postoji određena regionalna konvergencija, no isto tako postoji takozvani proces metropolizacije. Evo, sugestije za e, kohezijsku politiku moramo promijeniti e, pristup, psihološki pristup e, kohezijskoj politici. John Butler, on je bio dio projekta vezano uz taj psihološki pristup kohezijskoj politici i mi u svakom slučaju ćemo provesti to u svih 28 država članica. Nakon godinu i pol možda ćemo onda dobiti i neke čvršće zaključke vezano uz to. Isto tako, e, sama evaluacija mora biti manje formalna i e, puno temeljitija. E, ne smijemo evaluirati samo RDF, eh, eh, eh, posebno kohezijsku politiku, SF posebno i tako dalje. Moramo vidjeti kako sve intervencije europskih fond, fondova zapravo funkcioniraju na samom terenu. Postoji znanstvena metodologija kako to provesti. No ovdje možemo isto tako govoriti o takozvanom e, silo efektu. Kohezijska politika također ne smije izgubiti iz perspektive svoj strateški okvir Postoje pitanja koja se pojavljuju na unutarnjem ili međunarodnom planu i to mora također biti uzeto u obzira. Zemlje središnje i istočne Europe također moraju e, moći koristiti sve e, instrumente na raspolaganju Europske unije kao na primjer instrument e, Connecting Europe. Možemo naravno također e, imati određene primjedbe vezane uz e, to da kohezijske politike možda nisu e, za nas korisne i Cijeli niz tih različitih aspekata mora biti uzet u obzir. Moram reći da strateški golovi Europe 2020. ne smiju biti e, automatski uključeni i ne, smiju zapravo dovesti do e, obvezne primjene u svih 11 prioriteta u svim regijama. Imamo pametnu specijalizaciju, naravno e, moramo ostvariti neke pretpostavke prije nego što možemo uopće govoriti o e, pametnoj e, specijalizaciji. Moramo imati zapravo e, taj jedan široki pristup e, projektima u okviru e, kohezijske politike. Hvala. Hvala vam puno. Evo, sad smo čuli prezentacije naših gosti. te prezentacije su uistinu bile i interesantne. Da, gospodine Van Mister, vi ćete dobiti riječ na kraju. Da, najvećemo. Oh, I'm sorry. They will be circulated after. Da, mi ćemo ta izlaganja podijeliti kod e, svim članovima odbora e, regida. Moja greška jer e, e Jesam li ja isključena iz postavljanja pitanja? Ne, ne, vi niste isključeni od postavljanja pitanja, vaša je uloga vrlo važna. Vaš e, zadatak je vrlo važan, naime vi morate e, zaključiti sve, e, ali samo nema problema, samo postavite pitanje ako želite gospodine Van Dakle, neću sad govoriti o zaključcima, već ću postaviti pitanja. Ja sam ovdje puno naučio o despecializaciji, o psihologiji, mm, socijalnoj psihologiji kohezijskih eh, politika, o eh, stupici srednjeg, eh, srednjih prihoda. Ali imam nekoliko pitanja. Nitko nije govorio o zajedničkom upravljanju jer to je nešto što je apsolutno tipično. Možete li mi nešto više reći o tome, jer neki kažu da e, bismo morali imati programe koje se vode iz e, e, europskih redova iz Brisela. Onda nismo ništa čuli o teritorijalnoj suradnji. Naime, o također o podunavskom e, području. Jer ako je područje veće, onda je teško intervenirati na precizniji način. Možda bismo mogli nešto više saznati o teritorijalnim razmjerima i to je pitanje zapravo za sve govornike. I treće pitanje o suradnji regija međusobno. Kada smo počeli primjenjivati zajedničku i strateški okvir koji je bio dodatni aspekt na aspekt e, uredbe i pitali smo se koje bi e, regije mogle surađivati i e, onda smo gledali na dio novca koji se koristi za pametne specijalizacije. A zapravo revizija takvog nečeg bila je vrlo, vrlo niska pa bih molio da neko to komentira. I posljednja primjedba se odnosi na razine. Rekli ste primjerice, reka izlagač iz nizozemske, da se troši više i e, neki ciljevi su formulirani na određen način kao sami fondovi. E, e, kako e, recimo e, se odnosi decentralizirano financiranje i financiranje na razini države. E, što biste nam o tome mogli više reći? Hvala. Sada gospodin Pirinski Želite li postaviti pitanje? Da, imam nekoliko pitanja. Međutim, što se tiče vremenskog rasporeda, od 17.15 do 18.15 pitanja i odgovori. Znači to da imamo sada svega pola sata za pitanja. Ne želim oduzimati vrijeme članovima vašeg odbora, međutim, htio bih spomenuti tri teme o kojima se govorilo, međutim, možda bi neki od izlagača o tome htjeli reći nešto više. Spomenulo se kašnjenje e, usvajanje uredbe zajedničkih odredbi i tako dalje. I vidimo da još uvijek ima nekih e, e, neke stvari koje su prilično konfuzne. O tome govorio gospodin Van Rak. Smatraju li izlagači da postoji rizik da se primjene programi je glatko i to već od sada u ovom dijelu programskog razdoblja. Postoji li pak neke dodatni problemi koje bi trebalo uočiti dovoljno rano? Gospodin Van Rak je govorio o ex ante uvjetnovenosti. Znamo da se to treba riješiti do kraja ove godine, a komisija to može smatrati valjanim razlogom za suspendiranje. S obzirom da su same odredbe i pravila i propisi stigli prekasno, možda činjenica da se sve mora napraviti ove godine je nešto što bi se trebalo revidirati kako bi se glatko proveli programi. Na posljedku, htio bih postaviti i još nešto više iz općenitije perspektive. Posljednji govornik govorio o kohezijskoj politici. Prvi je izlavač govorio o ulaganjima. Ali o čemu govorimo kada govorimo o doprinosu strukturnih fondova? Čemu oni pridonose? Ali drugi je govornik rekao da se radi o politici ulaganja i solidarnosti. E, vratit ću se to na kraju mojih zaključaka. Hvala lijepa. Sada pitanje e, može postaviti gospodin Nilsen. Izvolite. Hvala lijepa. Ja ću naravno švedskom govoriti, to mi je puno lakše. Bilo je zanimljivo čuti ovo sve, ove prezentacije ovdje. Ja sam u svom bivšem životu bio gradonačelnik i bavio sam se regionalnim razvojem. 90. godina u regiji s koje dolazim, u kojoj sam rođen, a ovdje su danas kazali kako su potrebni pojednostavniti, kako je potrebno pojednostavniti rad na programima i aplikacijama za sredstva i ostalo. Moje iskustvo je da se puno tog treba pojednostavniti ali pritom ne bismo, jer s druge strane moramo paziti da ne involviramo tako previše ljudi u programski rad. Međutim, moje iskustvo je bilo da što se više ljudi uveže u to, involvira u to, dakle lokalne, komunalne, regionalne tijela vlasti, ne samo nacionalne, i zatim svi socijalni partneri, svi dionici i gospodarstvo i NGO-ovi i tako dalje, onda je da kažemo na kraju provedba toliko puno bolje, jer su svi sudjelovali. Zato se i malo bojim kad ovdje kažu stvari trebaju biti pojednostavljene, jer onda se bojim da bi sve moglo biti jednostavno nametnuto sa gornje centralne nacionalne razine svima. Pitanje gospodine Maletić, izvolite. Hvala vam i hvala svima na izvrsnim izlaganjima. Učili ste mnogo toga i mnoge poteškoće i prepreke u provedbi kohezijskih politika. Spomenuli ste da je u vašoj studiji u zemljama jugoistočne Europe imamo još niže institucionalne kapacitete e, kada to usporedimo sa predpristupnim periodom u tim zemljama. A e, vi ste ste e, gospodine Peter Haun govorili o tome kako imamo različita iskustva i onoga što vidimo u praksi, te da je sama programska struktura vrlo složena, te da je teško uopće uočiti rezultate i tako dalje. Dugo sam se pitala kako to da imamo sve te poteškoće s kohezijskim politikama. Čini mi se nekako da e, u svakom programskom razdoblju uvedemo puno novina, a države ne mogu tom brzinom pratiti novine koje se uvode. A sada za period od 2014. do 2020. godine imamo proračun koji se zasniva na rezultatima, e, usmjeravanje na rezultate, dakle i mnogo, mnogo toga. U različitim državama članicama Imamo različite metode izračunavanja proračuna kada se radi o nacionalnom proračunu i jedni e, pak se zasnivaju na proračunskim glavama i e, na različitim dakle, rubrikama i nemaju ovakav proračun koji se zasniva na rezultatima. Dakle, te zemlje imaju poteškoće pratiti ovakav način e, prezentiranja stvari. A osim toga, postoji još i važno načelo regionalnosti, a moramo to sufinancirati iz nacionalnih proračuna. Ja mislim da bismo morali utjecati na to da se situacija izmjeni u nacionalnim e, metodi e, usvajanja proračuna i upravljanja proračunom. A ako imate programski način E, proračun. Ako ga nemate i ako to nemate tako strukturirano na nacionalnoj razini, onda je teško to uskladiti sa ovim e, fondovima i načinom e, izračuna, izrađivanja proračuna. Znam da ste vrlo aktivni u velikom broju zemalja. Vjerojatno imate dosta iskustva na tom planu. Gospodin Gozolak je govorio o važnosti neovisnosti. A u praksi uočila sam da velik broj poduzetnika u današnje vrijeme ne žele koristiti europske fondove zato što e, tvrde da su pravila toliko složena da broj stranica kojim se objašnjava kako se trebaju primijeniti ti fondovi, da je to za njih e, preskupo. To čak nije više e, novac za kojeg se lako došlo to korištenje europskih fondova. I ponekada kažu da na načelu državnih potpora imaju vrlo nizak stupanj sufinanciranja 35-40%. E, A onda, s obzirom na to da koriste europska sredstva ne mogu dobiti niže kamate. Oni sve izračunaju i shvate da su u minusu. Da se, ako se koriste samo bezplatnim zajmovima mogu dobiti jednostavno niže kamate bez onih dodatnih trošaka, e, troškova zbog provedbe europskih projekata. Nisam dakle više uvjerena da zaista e, imamo tu neovisnost u zemljama. Hvala. Gospodin Rope, izvolite. Hvala lijepa. Da, ja zaista mislim da se radi o zanimljivoj temi. Radi se o temi o kojoj govorimo u pravo vrijeme, zato što se upravo raspravlja o programu za 2014. do 2020. godinu i e, možemo ga iz tog razloga sada i poboljšati. Da ću vam neka pitanja i odgovore usput na njih. Zapitat ću vas sljedeće. Puno smo govorili o europskim fondovima. Govorili smo o europskim fondovima kao da se oni daju da bi se jednostavno apsorbirale, da se daju na povlačenje, a Mislim da taj trend i postoji u državama članicama. Moramo e, se osigurati da ako ti e, fondovi jesu dio proračuna, onda moram paziti da ih štedim. A ako se radi o europskim e, fondovima, onda se njih troše. Moramo se usmjeriti na što štednji tih sredstava. Jer ako se oni štede, onda više nisu na raspolaganju općinama. Nema poticaja da se sredstva uštede, već oni rade što god mogu kako bi ih potrošili sa rezultatima kakve vidimo. U različitim zemljama se sredstvima upravlja na različite načine. U Litvi i drugim baltičkim zemljama se central, iz centralnih izvora upravlja sredstvima. Neke su zemlje na pola centralizirane pri upravljanju sredstvima, dok su neke pak u potpunosti decentralizirane. Bilo bi zanimljivo znati što daje najbolje rezultate. A što se tiče konačnih rezultata kakva je performansa tih projekata, koliko je društvo njima zadovoljno. Lokalne i regionalne vlasti nisu uvijek na vrijeme uključene u projekt. Ne bih se htio složiti s takvom tvrdnjom, jer centralne vlasti moraju sudjelovati od samog početka u tom procesu i omogućiti da bude korist najveća moguća. Program LIDER je vrlo jasno podijeljen. E, mogli bismo to napraviti i u kohezijskoj politici. Primjerice, 50% dolazi iz općina, 20% poduzeća, 15% Dakle, prvih 50% je zajednice, onda 15% od općina i tako dalje. I moraju se svi složiti oko korištenja tih sredstava. Međutim, u kohezijskoj politici države članice imaju preveliku slobodu. Kada je, međutim, sustav više centraliziran, mi imamo centraliziran projekt koji se kasnim fazama, prema kojim se u kasnim fazama čulo dosta kritike. Moramo imati otvorenost, surađivati s različitim sektorima, omogućiti transparentnost jer mi uvijek želimo tu transparentnost. A smjer u kojem idu ulaganja. Po tom pitanju e, čujemo puno kritika da se previše ulaže u projekte e, iz prošlosti ili pak u fosilna goriva morali bismo promicati novu vrstu projekata, primjerice o obnovljivim energijama ili pak druge inovativne projekte. Još jedna primjedba vezana je za konkurentnost. Francuska je primjerice donijela odluku za e, prevoznike, za minimalnu plaću za prevoznike iz različitih država članica. E, svaka država članica ima različitu situaciju, različite poreze, različite prihode, a i stupanj konkurentnosti je drugčije i to moramo također uzeti uzeti hvala. Gospodine Van Milterbu, izvolite. Govorit ću vrlo kratko jer trebamo ostaviti vremena da se na pitanja dobiju odgovori. Evo još jedno pitanje. Moramo E, komunikacija se e, mora usmjeriti također i na e, sporazume, partnerske sporazume. Govorilo se o više razinskoj sporazumu. U komunikaciji Europske komisije nije se analizirao sam proces. Možda biste nam mogli nešto reći o tome što vi o tom mislite. Hvala lijepa. Prije nego što dam riječ stručnjacima, dat ću e, riječ gospodinu Bamburžu iz Europske komisije. Evo, izvolite. Hvala lijepa. E, zaista e, su, čestamo na sve do četiri izlaganja koji se svaki uspirio na jedan od aspekata nekoliko komentara. Naravno, naše izvješće samo je presjek onoga što se dogodilo nakon pregovora. U međuvremenu se toga dogodilo i vidjet ćemo kako se sami pregovori, odnosno uredba, budu razvijeli u budućnosti. Uočili smo neke tipične ex ante uvjetovanost. Radimo na tome, uzimamo to u obzir i E, pokušamo se usmjeriti na budućnost i na period nakon 2020. godine. prezentacija gospodina Vandraka je e, ona gdje se govorilo o kombinaciji FCA i esi i sinergija. Mislim da ne bismo trebali gledati samo na sinergiju, već i na komplementarnost. Ti instrumenti trebaju ostati različiti, ali njihova kombinacija bi morala biti učinkovitija. O tome smo se složili, moramo napraviti puno više kako bismo poboljšali sinergije i komplementarnost između te dvije tematike. Gospodin Tanhal, mislim da tu ne postoji samo dvostruka misija o kohezijskim politikama. Ta misija je trostruka. Radi se naime o ulaganju, ali treba izgraditi kapacitete i bolje provesti ulaganja. Izgradnja kapaciteta je ključna i e, to je ono što je vezano za probleme o kojima je govorio gospodin Van Mistelroj i zaista treba se e, upravljati načinom e, provedbe i nadamo se da ćemo taj režim za budućnost popraviti. I moj posljednji komentar. Točno je da kasnimo. Do kašnjenja dolazi jer se kasnilo s usvajanjem uredbe, ali isto tako jer su uvedene neke stvarne novine. U, e, a te novine su prilično e, Uh, uzrokovale kašnjenje, govorili smo o eksante uvjetovanosti, o tematskoj koncentraciji i tako dalje. Ne moramo to kritizirati, moramo jednostavno raditi na tome i bolje se pripremati. Tu su veliki napredak za našu politiku koju moramo uključiti u našu uredbu. Novine stvaraju kašnjenja ne samo na razini Europske unije, već i na razini država članica kao, i zato je i provedbeni postupak također nešto s čim se kasnijemo, dakle ex ante uvjetnovanost, imamo postupke računovodstva i e, okvire za e, gdje će se e, kontrolirati e, također bitni momenti. Evo, toliko kratko s naše strane. Puno hvala svima. E, bilo mi je drago da sam sudjelovao u ovoj raspravi. Hvala. E, gospodo, želite li sada reagirati? Hoćete li sada odgovoriti i kojim redom? Gospodin Van Rak. Pokušat ću odgovoriti na nekoliko pitanja. Počet ću od pitanja gospodina Van Mistelroja. Mislim da on ima pravo Vidjeli smo da su interregionalne mogućnosti oblikovane u interregionalne programe. Primjeru kojoj smo dali e, sudjelovalo je više partnera iz različitih regija, ali postoji i samo nacionalni e, projekti. Dakle, e, možda je cilj bio da međunarodni partneri sudjeluju nacionalnim regionalnim programima. To za sada još nije ostvareno to bi se moralo dublje analizirati. Jednostavno, navikli su na međunarodnu suradnju i e, možda ljudi nisu svjesni da na, u regionalnim problemima gdje se ta dimenzija također mogla koristiti. Nema prepreka, oni, postoji 15% koje možete koristiti s vašeg teritorija, to je zapravo jako veliki udio. Prema tome ovako nešto bi trebalo biti moguće, međutim rezultate još nisam vidio. Trebalo bi se sve to analizirati jer vidimo da naši regionalni programi ne, e, njima ne sudjeluje previše međunarodnih e, partnera. O e, programima i, i u, u imamo jedan socijalni program, naročito se primjenjuje za četiri velika grada koji dobivaju određene svote kao korisnici nacionalnog programa. Moraju ih uložiti u ITI programe i e, individualne programe zajedno s regionalnim fondom. To prilično dobro funkcionira. Nemamo ista pravila, ali imamo jedno jedinstveno mjesto e, gdje se to rješava. E, stavljamo dakle E, sve ta izvješća na jedno mjesto, a e, općine dobivaju u to ime sredstva za razdoblje od dvije godine. To je zapravo dobar prvi korak i taj jedan one stop shop je zapravo e, vrlo dobra stvar jer se ne mora obratiti dvijema organizacijama. Gospodin Pirinski nas je pitao da li e, što možemo napraviti ako se ne izvrše programi iako je 750 preostane kao neizvršeno ove godine. Naši programi su ostvareni, ali u svakom slučaju e, ako se nekoga kasni zbog neizvršavanja e, projekta mislim da će doći samo još do većeg e, kasnjenja. Mislim da trebamo razvisiti situaciju da se pričeka sve dok neka zemlja ne izradi anti, ante e, uvjetovanost. Možda bi netko drugi mogao nešto više reći o tome. Što se pak tiče centralizacije, decentralizacije zajedničkog upravljanja. Što se tiče e, regionalnih inovacija, u zemlji kao što je Nizozemska najbolji pristup je od dozdo prema gore i e, ne treba imati e, vrlo stroge nacionalne pozive na to, jer kada to napravite, vidite da su mogućnosti samo ograničene. Mi smo e, napravili istraživanja i vidi se da je otvorena inovacija ide e, bolje sa decentraliziranjem upravljanjem sredstvima. Možda neke druge zemlje e, i druga iskustva. FC i SIF bi trebale biti više komplementarne, baš kao što je to rekla Europska komisija. Hvala lijepo. Sada gospodin Hvala, evo, bilo je puno zanimljivih pitanja i komentara, pokušat ću biti kratak, jer i sam moram na, uloviti zrakoplov. Dakle, prvo, priroda kohezijske politike, što je to de facto? Mislim da moramo stvar pojasniti. E, mislim da smo to u raznim prilikama već učinili. Da je kohezijska politika kao prvo nije poklon, nije ni kompenzacija za otvaranje tržišta, to je investicija. Investicija u naše vlastite zemlje, u zemlje članice, ali i u institucije same. I mislim da je ta zapravo mnogim razinama se danas propituje ta vrlo temeljna istina, ta obična istina. Dovodi u pitanje, a to se ne može dogoditi, ne smije dogoditi, jer ne smije se na kohezijsku politiku gledati samo kao na hrpu novaca e, koja se dobiva, a da se pritom ne gleda na one konačne ciljeve. To tako isto ne ide. Mislim da je uvijek jako teško kad vidim recimo oglase ili natječaje za evropske fondove, a sve izgleda kao da je to onda zapravo naliko jednoj vladinoj investiciji. Ali to nije tako. U mnogim našim zemljama ima vidite da 60, 70, 80% javnih investicijskih sredstava dolazi iz Europe. A onda kod sufinanciranja vidite da se zapravo s tim programima sve financira. Prošlog tjedna se u mojoj zemlji vodila rasprava o tome kako će naš gospodarski rast bi bio potpuno, bio bi ne samo nula, nego negativan čak, da nemamo evropskih fondova. I onda kad smo gledali vijesti, ništa nije bilo ni jedne moguće se ništa u Europi. Prvo to raspravljaju, to konstatiraju, onda u Europi ništa. Dakle, vidite, mislim, kohezijska politika je vezana za načelne e, fundamentalne zapravo politike i načela na kojima bazira Europa, o tome treba govoriti, to ne smijemo zaboraviti. Druga stvar koja se ovdje jako često spomenjala je pitanje pojednostavljenja ili simplifikacije. Mislim da to recimo na puno razina vlade je dosta bitno. mislim da niko ne govori od nas o simplifikaciji na taj način što bi sad ukinuli neke odbore koje nadziru kasniju pravodbu ili sudjelovanje regija ili ukinuli partnerstva. Ja sam osobno uvijek bio veliki zagovornik teritorijalnog pristupa zato što mislimo da je tu upravljanje ide na više razina pa je bliže bazi i to je bolje. Zatim, u 2004. smo prvi put imali prvi program strukturnih fondova financiran i to su onda civilne, organizacije civilnog društva već tada u tome sudjelovale i glasovali. Ali još nam nije palo na pamet da to možemo drugčije napraviti. U međuvremenu je ovo postalo mojom drugom prirodom i shvaćam koliko je to bitno i koliko je učinkovito. I ne mislim da bi sad svi, kad je riječ o simplifikaciji, da bi sad svi htjeli u to uletiti i tim se baviti. Ne. A sad, sa svo dužno poštovanje različitim ustavnim porecima zemalja članica i različitim ustavnim tradicijama, mi sada s novim instrumentima integriranog E, teritorijalnog pristupa za održivi razvoj imamo mogućnosti da uključimo regije i gradove na svakoj razini koju želimo, a da pritom ne moramo ulaziti u one teške i potencijalno e, negativne rasprave. Vidite, postoje tu neki elementi kao ITI gdje je taj pristup vrlo bitan. U mojoj zemlji, Mađarskoj, mislim da smo vidjeli jedan razvoj unatrag. Dakle, da je sve išlo u regresiju, pogotovo što se tiče regionalnog uključivanja. I osobno nisam ni malo sretan zbog toga. Zatim, malo ta pitanja apsorpcije koje smo čuli, pitanje e, donošenja proračuna. Da, istina je da je višegodišnje planiranje u proračunu uvijek nešto što predstavlja jedan glavni element involviranja javnog e, elementa i zahtjeva reformu javnog e, sredstava, pogotovo kad onda ova priča sa balkanskim zemljama i zapravo Hrvatskom kao najnovijom članicom, o tom se raspravlja i mislim da postoji jedan konsenzus profesionalni da se mora tu još malo ispraviti programiranje za višegodišnji financijski okvir. A to je prvo ono što smo radili za kohezijski okvir, osobno ne mislim da se može upravljati sa bilo kakvom vrstom e, proračunskog sustava. Scenarij za najgori slučaj bi bio da kažete evo vam proračun kakav normalni imate, ali zato operativne programe ćemo napraviti, e, točno ćemo izdvojiti sredstva i namijeni sredstva iz višegodišnjeg e, okvira financijskog jer i naš ministar to razumije. I on će to podržati jer razumije da mu to pomaže kod daljnjih investija. Mislim da je ovo investicijska politika i moramo investirati što je brže moguće. Inače nam neće donijeti nikakav povrat e, te investicije, neće doći povrat sredstava. U tom smislu, ako neko ima na kraju cijele balade probleme da absorbira sredstva s apsorpcijom sredstava ili neko jednostavno potroši u kriva novce, onda mislim da postoje načini da se mm, nije nemoguće dakle postići da se osigura da niko ne ide preko zahtjeva Europske unije kod trošenja novaca i činjenica, nemojte se bojati, uvijek ima više projekata nego samih e, sredstava i fondova s kojih se oni mogu financirati. Prema tome, nemojte se bojati da neće onda biti projekata. Hvala, sada biste vi, gospođo Lucijos, nešto željeli reći. Da, možda samo nekoliko točaka koje se odnose na moju prezentaciju. Prvo je bilo o partnerskim sporazumima, vidjeli smo to pravi napredak a kroz proces pregovaranja o takvim ugovorima NGO-vi su imali priliku da tu otvore one važne teme kao što je ekologija, klima. Ali možda smo bili malo i preentuzijastički nastojeni na početku da vidimo što će to na kraju ispast. I to zato što njihova logika intervencije jednostavno nije bila dovoljno konzistentna. I tu treba skroz, nije dovoljno samo intervenirati u programe, nek treba biti konzistentno to raditi ali ovaj pakt o partnerstvu je sigurno korak naprijed. A druga stvar se odnosila na međunarodnu teritorijalnu suradnju. I da li bi to zapravo značilo onda manje fokusa? Kad govorimo o ekološkim programima, oni i dalje ostaju našim glavnim ciljem. Da vam dam jedan ilustrativni primjer – Postoji sad projekt koji je još u pripremi za Dunav, koji bi zemlje Podunavlja trebao objediniti kako bi onda našli puteve da ublaže sve moguće posljedice poplava. I ono što napravite jasno u jednoj zemlji, da umanjite posljedice poplava, to će se odraziti i na drugim zemljama. Prema tome moraju zajedno sjesti i donijeti zajedničku strategiju i to je potpuno jasno. Znači, morate imati jasne ciljeve, mjerljive ciljeve i to u međunarodnom kontekstu zemlje Podunavlja zaista daleko sežu. Hvala, gospodin Gošava. Da. Dakle, taj pristup investicijama. Imamo problem. U šta bi trebali investirati? u razinu življenja ili zadovoljstvo građana ili u buduću konkurentnost, inovativnost i našu položaj na globalnoj ekonomiji nas kao zajednice država Europske unije. Barem za sada, barem u našem do Europe, mi još, više još uvijek više investiramo u zadovoljstvo naših građana nego u buduće sposobnosti za rast, razvoj i konkurentnost. Mi razlikujemo između ovog jednostavnog efekta koji je sad privremen i očit je, on je odmah vidljiv i tako dalje. I onog učinka u, zapravo gdje mi bi de facto unaprijedili učinkovito cijelog proizvodnog sustava, ali koji se ne vidi odmah nego kasnije. Sa makroekonomski razine, makroekonomski aspekt gledano vidimo da je ovaj učinak ove naše potrošnje prve uvijek jači nego onaj učinak drugi prema na strani opskrbe. Jer vidite, mi puno više napravimo što se vidi našim građanima od vodoskoka do ne znam čega, ali vrlo malo zapravo za inovativnost. A kad spomenemo inovativnost, onda se jasno to odnosi na onu klopku zemalja sa srednjim dohodkom. Jer neke teorije kažu da je ljudski kapital dovoljan da se iz toga izvuče ali trenutno je socijalni kapital potreban. Ne možete imati inovativnost ako oni koji su javna uprava ne budu naglasili koliko je inovativnost bitna i ako krenu krivo koristiti novce. Ako se ne vjeruje znanosti i ne vjeruje da će znanost kroz inovativne aktivnosti onda to neće ići. Ako dakle znanost druge se ne bude vjerovala inovatoru ili poduzetniku, ni to ne ide. Dakle, mi nama fali uz ostalo povjerenje u Europi, trebamo stvoriti i dati povjerenje i među inovatorima i znanošću i među poduzetnicima. Zatim, prihvaćanje rizika, jer ne možemo imati inovacije ako nemamo rizika. Ako pogledate ljude koji financiraju inovativne programe, oni su jednostavno boje rizika kao, ja mislim, vrak svete vodice. Ali bez rizika nema inovacija. Oni neće financirati ako vide i malo rizika, ali to ne ide. Zatim, evaluacija. Za čemu evaluiramo? Zašto evaluiramo? I što evaluiramo? Hoćemo li mi evaluirati svoje aktivnosti zato da bi ih poboljšali? ili ih evaluiramo da bi zadovoljili sami sebe i rekli kako smo bili veličanstveni i sjajni i dokazali vanjskom svijetu da smo bili učinkoviti. Problem je vrlo često što su evaluacije fragmentirane, nisu kompletne, samo su formalnog karaktera i nisu dovoljno dubinske i sveobuhvatne i zapravo služe samo tome da se zadovoljimo svojim vlastitim uspjehom i služe da kažem, kao što sam već rekao, pokažemo vanjskom svijetu kako smo bili učinkoviti i onda da svoju politiku jednostavno nametnemo svim našim sukonkurentima i vidimo da smo mi ti koji ćemo pokupiti vrhnje i sredstva. A zatim, vrlo često vidimo da strategije na regionalnoj i nacionalnoj razini su toliko općenite i preopćenite da bi mogle sve prihvatiti i svima odgovarati. Vidimo vrlo često na regionalnoj razini da je taj program E, tamo važnije nego regionalna strategija razvoja, dakle strategija regionalnog razvoja. Znači, evropski novac e, de facto oblikuje i usmjerava naš način razmišljanja o budućnosti. I oni određuju našu politiku, naše smjernice i naše prioritete. Prema tome, to je sve onda bitnije nama nego za razviti jednu strategiju za dugoročni razvoj. Ali ne smijemo zaboraviti ono što dolazi u središnju i istočnu Europu je puno. Međutim, i to što dolazi još uvijek samo 10 do 15% onog privatnog, real ekonomskog, gospodarskog investicija. To je možda 50, 60, 70% javnog investicija. Ali investicije koje idu u rast, u razvoj, koji stvaraju rast gospodarstva su privatne investicije. Ja često kažem u mojoj zemlji kohezijski novac, novac iz kohezijskih fondova nas neće spasiti. Ako želimo biti pametni, ako želimo biti inovativni, ako želimo biti konkurentni, mi će, možemo samo sami sebe spasiti i razviti svoju zemlju. I to je tako u srednjoj istočnoj Europi, ali donekle i u južnoj Europi. A možda je to čak u neku ruku i problem cijele Europe. To je jedan, to je dobro inače za naš kontinent, ali mi se moramo i s drugima nositi na ovom svijetu. Prema tome to je izazov koji nam ostaje za budućnost još velike. Hvala vam lijepo. Hvala vam na svom vašem doprinosu, našim stručnjacima. Vrlo, vrlo zanimljiva razmjena mišljenja. I e, tako zanimljiva da sam morala s vama šmoran sljedeće podijeliti. Ovaj danas sam Današnju bespravstvo sam počela, zapravo današnji dan sam počela razgovorom o nedostatku povjerenja i to je bilo nešto kad smo govorili o mogućoj budućnosti kohezijske politike i fondova. govorili smo upravo o tom nedostatku povjerenja između komisije zemalja članica, između zemalja članica, između upravnih tijela, između korisnika, između korisnika samih međusobno i tako dalje. I na kraju između europskih građana i europskih institucija. Pa sam bila iznenađena kad sam ponovno čula istu sintagmu, odnosno isti pojam nedostatak povjerenja. Mislim da na tome trebamo, moramo raditi, jer to je jedna od temeljnih temeljnih kamena na, tem, na kojima se cijela struktura bazira to povjerenje. Hvala vam puno, a sada ćemo dati riječ našim izvjestiteljima, prvo gospodinu Piriju. Hvala, predsjedavajući. I ponovno puno hvala na ovoj prezentaciji koju smo čuli, kao i na njihovim reakcijama naših stručnjaka. Ali dokument o kojem raspravljamo, ta komunikacija prije komisije, rekao bih da članak 16 tog dokumenta govori o tome kako komisija priprema izvješće o ishodu pregovora pa onda pretpostavljam da je ta komunikacija de facto to izvješće. Nisam baš siguran. Nisam baš siguran da li su ta dva termina ista u praksi Evropske unije, u evropskoj administraciji. No, još je važnije što možemo iščitati i protumačiti iz naslova ove komunikacije, jer ovdje govori o investicijama u rast i poslove, ali i o maksimiranju doprinosa kohezijskim fondovima. A već sam rekla, moramo dati doprinos čemu? Jer u priopćenju za javnosti iz prosinca 2014 se već ovaj doprinos smatrao i gledao kao doprinos strukturnim i investicijskom fondu fonda za komisijne prioritete, taj doprinos iz tih fondova za prioritete. I time bi došli do zapravo svrhe tog partnerskog ugovora i operativnih programa i što oni trebaju ostvariti. E sad tu dolazimo do onog o čemu još trebamo govoriti. Pitamo se govorimo li o investicijama, o koheziji ili o onom trećem, a to je priprema za budućnost. Ja mislim da je od vitalne važnosti, gospođo predsjedavajuća, da znamo točno o čemu govorimo. Mi govorimo o strukturnim fondovima koji bi trebali služiti ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji u Uniji. To je kohezija između regija. A članak 167 ugovora o funkcioniranju Europske unije vrlo jasno kaže da bi Unija trebala ciljati na smanjenje razlika između razina razvijenosti raznih regija i za i umanjenju, dakle razlike, pogotovo uklanjanju zaostalosti najudaljenijih regija i najmanje razvijenih regija. Mi sad govorimo o različitim programima, ali da budemo na ja čisto, kad govorimo o strukturnim fondovima, mi govorimo o investicijama u kohezijske aktivnosti na regionalnoj razini. Naravno da to nije sad, da je to sasvim sigurno, da to nije poklon nego investicija. Ali investicija u Uniju, u harmon, u harmoničniji, povezaniji, čvršće stješnjeni razvoj cijele Europske unije. A na stranici tri ovog komunikacije piše da je kriza izbrisala sve dobitke koji su postignuti u nekim regijama od 2000. godine, upravo na tom području. Pa onda pitanje koje se postavlja, da li su ti svi partnerski ugovori za razdoblje 2009. do 2014. Jesu li oni doista bili dobro usmjereni, ciljani, kako bi povratili konvergentnost i koheziju i kako bi umanjili te sve veće razlike i divergencije koje su se pojavile i da li se to moglo između komisije i zemalja članica time upravljati, da se te razlike smanje. A kad pogleda na te na ovoj grafički prikaz na stranici 3 pa ove komunikacije gdje imate recimo divergentnost između u BDP-u, ovdje govore da je to godina 2014. ili 2014. mogla biti kasnije. Ali gotovo da nema razlike u odnosu na 2009. godinu, možda je čak i gora situacija, možda su još e, veće razlike. Kada dakle govorimo onda o doprinosu strukturnih fondova, onda najvažnije je shvatiti da ne možemo te doprinose davati kao s prioritetima kako je tu navedeno na stranici 2, a tu znamo pod koji su tu prioriteti digitalna unija, i evropski semestar, specifične preporuke, specifične po zemljama i tako dalje. Dakle, klasični prioriteti on programa. I to onda ne ide za te programe s tog područja, jer to nije ono što i kako mi to shvaćamo kad govorimo o tome što trebaju, čemu trebaju pridonijeti strukturni fondovi, čemu oni. Mislim da mi govorimo o, o zapošljavanju, o poslovnim radnim mjestima, o edukaciji i o kvaliteti života nekih regija koje su pre dakle u kojima je, među kojima i ostatkom Europe postoji prevelika razlika. A i to je vrlo jednostavno. Prema tome, nadam se da će ovu poruku, barem ovu koju sam ja tu uputio, gospodin iz komisije prenijeti natrag u komisiji. Hvala sada gospodine Van Nistelroj da vi završite ovu diskusiju. Um, Hvala. Ja se mogu pridružiti stajalištima svog kolege iz odbora za zapošljavanje. Stvaranje radnih mjesta je jedno od ciljeva koje smo formulirali za ovo razdoblje 2014. 2020. godine. Možemo reći da zapravo je to e, stavljanje nekakvog novog okvira vezano uz ono što smo se dogovorili u okviru uredbe. A sada je to reformulirano u okviru ovih ključnih prioriteta komisije. No, kad govorimo o tematskim konsultacijama, onda je to zapravo široki e, aspekt koje treba biti uzeti u obzir. Kad govorimo o performansama, kako je to prezentirano od komisije, moramo onda imati na umu da tražimo i od država članica i od regionalnih partnera da budu učinkoviti. Tu postoje određena tenzija. Mogu reći da mogu se složiti sa ovim teoretskim pitanjima što mi zapravo radimo u ovom trenutku. A što se tiče kohezijske politike, imamo znači tri e, razine vezano uz to. Što se tiče ciljeva, Europska unija ih je jasno definirala u okviru ugovora. možemo vidjeti da li to gledamo kao na investicije ili na diverzificiranu politiku. Možemo o tome razgovarati, a bilo bi vrlo dobro da to bude napravljeno u skladu sa srednjoročnom revizijom i u e, skladu sa osmišljavanjem nove e, politike u budućnosti. Moramo u okviru ovog e, izvješća raditi zajedno sa članovima našeg odbora kako bismo pronašli zapravo ono točno definiranje što je potrebno u budućnosti. Možemo imati različite vizije na čemu zapravo raditi. Radimo, to nije zapravo samo nekakva kompenzatorska politika, nego je to zapravo diversifikacija i želimo ovim zapravo i građane i dionike dovesti na novu polazišnu točku. I to mora biti u centru našeg djelovanja. To je ta e, više e, razinska vizija o kojoj smo razgovarali. Da, i zastupnici i povjerenici E, i izvjestitelji u sjeni također se žele time pozabaviti. Imali smo znači ovdje saslušanje vezano uz teške aspekte onoga što smo e, prezentirali. Imamo tu tematsku koncentraciju, imamo također i kriterije e, što se tiče samih rezultata koje smo formulirali. To to je zapravo određeni način razmišljanja. U mojoj političkoj skupini mi smo se dogovorili, na primjer, o e, osmišljavanju proračuna koji se temelji na rezultatima. To je sad nešto što je popularno, takav način e, razmišljanja. No moramo stvoriti određene blokove prema kojima ćemo onda osmišljavati stvari. Da imamo e, određene kockice koje onda moramo posložiti. Kad e, koristimo talent naših ljudi, kad e, koristimo također naša sredstva koja se moraju koristiti na učinkovit način. Ne možemo sad e, izmisliti toplu vodu svugdje i nešto potpuno novo, no međuregionalna suradnja je nešto me, što, što me vrlo intrigira. Sa boljim E, bolja učinkovitost u međuregionalnoj e, suradnji. To znači zapravo jedan e, pristup od ozdola prema gore. I to je ono što zapravo moramo imati na umu. Imamo više razloga da to sve skupa povežemo sa e, prioritetima Europske komisije. Trebamo vidjeti kako to možemo povezati sa tim ciljevima i kako možemo pokazati da je e, ta politika upisana u takve rezultate. Imali smo Imat ćemo te rasprave u srpnju, predložit ćemo, znači predstavit ćemo jedan radni dokument, a vjerojatno je nakon ljetne stanke u rujnu ćemo imati prvi nacrt izvješća. Postavlja se pitanje izvedivosti. Predstavnik iz Mađarske je govorio o tome. Ono što je potrebno je da imamo zapravo taj entuzijazam rada na projektu, a to je nešto što nedostaje. Ljudi to e, jednostavno e, ne mogu razumjeti. I oni to jednostavno ne komuniciraju na toj e, e regionalnoj razini. Imamo znači strategiju 2020. godine, imamo također ključne tehnologije Imamo znači tu e, sve te inovativne tehnologije i ako se tome posvetimo svi skupa, onda će te inovativne tehnologije biti najprednije i ostaće u ovom dijelu svijeta. Moramo imati na umu da što se tiče konkurentnosti ili koristimo sve adute koji su nam na raspolaganju ili ćemo jednostavno izgubiti konkurentnost. I to će nam izmaknuti. Moramo u svakom slučaju vidjeti o čemu raspravljamo. Ne možemo se sad sve raspršiti na sve aktere, moramo imati na neki način e, znači e, koncentraciju i moramo imati na umu također i ove teritorijalne čimbenike. To je ključno za našu politiku, a moramo imati na primjer e, i dobru raspravu o tome što nam EFSI e, fond donosi, na primjer. Kako bi ciljevi kohezije e, se također proveli i u novom razdoblju, u razdoblju gdje imamo nove izazove što se tiče konkurentnosti. Moramo, zapravo budući da će veliki da nam stari stanovništvu i se sljedećih 40 godina moramo se usredotočiti na ove ciljeve kako bismo zapravo stvorili politike koje će nam onda omogućiti da ostvarimo sve ono što želimo na području kohezije. Evo, u svakom slučaju zahvaljujem e, stručnjacima koji su nam oslikali iz različitih aspekata sve ove kockice onda koje moramo poslagati skupa. Nadamo se da ćemo imati uvjerljivo izvješće i da ćemo uvjeriti kolege koji ne poznaju tako dobro e, kohezijsku politiku. Hvala. Hvala. Mislim da je ovo saslušanje zbilja bio važan korak u našem e, znači, radu i pripremi sljedećeg razdoblja. Hvala svim sudionicima, hvala vam najljepše. E, zaključujem današnji sastanak, zahvaljujemo prevoditeljima i počinjemo sutra u 9 sati sa glasovanjem. Hvala.